So, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie uns... Drage kolegice i kolege, predlažem da krenemo s radom. Želim dobrodošlicu svima koji su stigli. Znam da ste svi imali određene poteškoće što se tiče putovanja. Ja sam uspio doći vlakom, a ne zrakoplovom, e, tako da je normalno to da ljudi kasne, međutim sve ove poteškoće ne mogu se uopće mjeriti sa onom patnjom e, i boli koju su pretrpjeli oni koji su bili žrtve terorističkih napada ili njihovi bliski prijatelji, članovi obitelji i rodbina, jer brojni su stradali smrtno ili bili ozlijeđeni. I sada predlažem da minutom šutnje odamo počast žrtvama terorističkih napada. Svi ste dobili dnevni red za današnju sjednicu. Koliko vidim, nema nikakvih zahtjeva za izmjenama ili dopunama, pa konstatiram da je dnevni red usvojen u postojećem obliku. Prelazimo na drugu točku dnevnog reda, priopćenja. 30. ožujka održan je sastanak na vrhu između Europske unije i Indije. Naravno, to je vrlo važna tema. Kao što znate, od travnja 2013. razgovaramo s Indijom i pregovaramo o potencijalnom e, sporazumu o slobodnoj trgovini, međutim još uvijek nismo uspjeli ostvariti neki značajan napredak. No, Dijalog još uvijek traje i nije prekinut. 17. E, ožujka komisija je održala konzultacije u cilju poboljšanja trgovinskih odnosa sa Turskom. Ako se sjećate, o tome smo razgovarali i ono što predstoji je moderniziranje carinskog sporazuma. Podsjetio bih na to da je 29. ožujka održan e, sastanak VTO-a o e, metodi prilagodbe troškova Europske unije u postupku za borbu protiv e, dumpinga u odnosu na Argentinu što se tiče biodizela. Rezultati koji su ostvareni bili su dosta mješoviti. Komisija e, bi trebala i to trebamo tražiti od njih e, da nam dostave pojedinosti iz ovog e, postupka i da nas izvijeste o odluci ovog radnog tijela Svjetske trgovinske organizacije. Jer na taj način moći ćemo dalje i ovaj slučaj i baviti se njime. E, koliko je meni poznato, tu još uvijek ne postoji pravna sigurnost. Ako se sjećate, tu se radi o pitanju održivosti i pitanju jasnih kriterija za biodizel. To želimo osnažiti na globalnoj razini i upravo zato je pokrenut i ovaj postupak. E, zadnje priopćenje u tajništvu e, našeg odbora za međunarodnu trgovinu imamo novu suradnicu Mariku Novika koja će raditi u tajništvu odbora. Želim vam puno uspjeha, dobrodošli. To su bila priopćenja po drugom točkom dnevnog reda. Sada prelazimo na treću točku dnevnog reda, odobrenje zapisnika za sjednice održane 15. i 16. veljače. E, kao i obično, ukoliko ne bude prigovora do kraja ove sjednice, smatrat ćemo da je zapisnik odobren. Sada prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda, makrofinancijska pomoć za Tunis. 2014. smo već odobrili makrofinancijsku pomoć za e, Tunis od 300 milijuna. Sada se radi o sljedećoj tranši. E, Tunis je jedna od zemalja arapskog proljeća i to je povezano sa promjenama demokratske strukture i E, iznimno je važno da dođe do e, makroekonomske stabilnosti i zato je iznimno važna makrofinancijska pomoć i ona je potrebna Tunisu. E, ovu diskusiju o Tunisu već smo vodili u kontekstu trgovinskih povlastica u odnosu na maslinovo ulje i Ondje je naša izvjestiteljica govorila o ostvarenim rezultatima, a sada govorimo o makrofinancijskoj pomoći. Drago mi je što je ovdje s nama i veleposlanik Republike Tunisa. E, njemu ću prvom dati riječ. E, veleposlanik gospodin Šerif, izvolite. Hvala predsjedniče. Dame i gospodo, zastupnici Europskog parlamenta, veliko mi je zadovoljstvo što sam danas nazočan ovdje kako bismo još jedanput organizirali razmjenu mišljenja o suradnji između Europske unije i Tunisa. Posebno kada je riječ o potrebi da Europski parlament pomogne moje zemlje s obzirom na trenutnu konjunkturu. Želim iskoristiti ovu priliku da vam iskažem našu zahvalnost na potpori Europskog parlamenta i njegovih zastupnika vezano uz hitne trgovačke mjere koje se tiču kontingenta e, maslinovog ulja koji se izvozi u Europsku uniju. Time se ilustrira angažman Europske unije i Europskog parlamenta da bude uz nas u e, tijeku demokratske tranzicije koja je započela 2011. godine. Složit ćete se sa mnom da je od 2011. godine mnogo toga učinjeno u mladoj tuniskoj demokraciji. Međutim, ta demokracija sada se suočava sa jednom iznimnom situacijom. Imamo sigurnosne izazove, zatim regionalna konjunktura je vezana uz krizu u Libiji, također postoje izazovi na e, gospodarskom planu. Borba protiv nezaposlenosti koji danas iznosi, dakle stopa nezaposlenosti iznosi oko 15%, jedan je od izazova kao i regionalni razvoj. Prosvjedi u siječnju 2016. godine u jednoj od unutrašnjih regija govori upravo o hitnosti situacije i o potrebi da se dobro provede gospodarska i demokratska tranzicija. Tunis u tome računa na potporu Europske unije, njezinog prvog partnera, a zahtjev koji se tiče e, druge tranše makrofinancijske pomoći upravo e, se uklapa u ovo što sam rekao. Ja bih bio tražio mnogo više od 500 e, milijuna eura, budući da Tunisu treba 5 milijardi eura u trenutnoj situaciji. Mi sada e, razmatramo zajedno sa MMF-om mogućnost zajma od 2,8 milijardi dolara. Kao što sam rekao, Tunisu je potrebno 5 milijardi eura, a osim toga guverner Središnje banke će zatražiti na međunarodnim financijskim tržištima dodatnih milijardu eura s obzirom da je to potrebno u ovoj aktualnoj situaciji. Prema tome riječ je o izvanrednoj mjeri pomoći koja će pomoći da riješimo neke gospodarske probleme te da održimo e, strukturne reforme kojima je cilj stabilizirati gospodarstvo u zemlji i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski rast. Kao što znate, teroristički napadi u Tunisu tijekom 2015. godine e, doveli su u pitanje gospodarstvo koje je već i onako bilo načeto zbog tranzicije. BDP je pao ove godine 0,8%. Što se tiče turizma, kao ključne gospodarske grane gdje se ostvaruje 7% bdp i 14% e, zaposlenosti smanjilo se 2015. godine i za dodatnih 15% od početka godine. Kao što znate, u turizmu se zapošljava oko milijun građana to su ljudi koji su izravno ili neizravno zaposleni u turizmu. Ako se tome doda nezaposlenost od 15,4%, zemlja koja ima 11 milijuna stanovnika, dakle ako od aktivnog stanovništva imamo samo 15, posto zaposlenih, a tome pridodamo obitelji koji izravno ili neizravno ovise o turizmu, onda mislim da možete zamisliti E, ishvatiti s kojim se poteškoćama suočava Tunis. Što se tiče ostalih gospodarskih pokretača i tu također dolazi do usporavanja, izvoz je manji s obzirom na neke probleme i na manju potražnju Europske unije. 17% našeg izvoza ide prema Europskoj uniji. Što se tiče svega ostalog, Libija je također bila naš peti gospodarski partner. No, e, tu su isto tako i tu isto tako i pad stranih ulaganja od oko 5,6% zbog smanjenja investicija na svjetskoj razini, međutim to isto tako utjecalo i otvaranje novih radnih mjesta, jer e, za otvaranje novih radnih mjesta potrebne su investicije. Isto tako su i sigurnosni izazovi predstavljali određen teret za opterećenje, Više od 20% proračunskih sredstava ići će na obranu i na osiguranje. E, inače smo ranije imali oko 30% koliko smo izdvajali za obrazovanje, sada to moramo usmjeriti na obranu i sigurnost. Nema sumnje da borba protiv terorizma podrazumijeva visok trošak e, što predstavlja opterećenje za gospodarstvo. S obzirom na te izazove, tuniske vlasti su spremne nastaviti potrebne strukturne reforme kako bi se postigao gospodarski oporavak i zato imamo strateški plan e, na kojemu se trenutno radi za razdoblje od 2016. do 2020. Tu se navode ciljevi naše vlade i e, modaliteti za uspostavu novog gospodarskog modela E, jednako ravnopravnu e, i ravnopravnu raspodjelu bogatstva. E, tu se također nalazi i program gospodarskog i socijalnih reformi. Tu je financiranje gospodarstva, zatim razvoj ekonomske ravnoteže, promicanje ljudskih resursa te izgradnja infrastrukture za socijalnu zaštitu te modernizacija e, organizacijskog i institucionalnog okvira. Tu imamo novi zakon o središnjoj banci, o javno-privatnom partnerstvu te o tržišnom natjecanju i na kraju još radimo na osvajanju novog kodeksa za ulaganja e, koji je trenutno na raspravi u Skupštini. S obzirom na velike socijalne i ekonomske izazove, potreba za stranim ulaganjima procjenjuje se na oko 5 milijardi eura, kao što sam već rekao. Prijedlog e, makrofinancijske pomoći u iznosu od 500 milijuna eura djelomično će pokriti ove potrebe zahvaljujući e, povoljnoj kamatnoj stopi i to bi moglo e, smanjiti potrebu da Tunis zatraži pomoć na međunarodnim financijskim tržištima. To će nam pomoći da smanjimo neravnoteže u proračunu te da e, možemo nastaviti s reformama kojima je cilj potaknuti novi gospodarski održivi razvoj. Dame i gospodo, ispričavam se što sam e, govorio tako dugo. Obično ne, ne volim čitati govore, međutim kolege su mi savjetovali da ga pročitam. 2004. godine MMF odobrio pomoć Tunisu i tu je posebno ključnu ulogu imao Europski parlament, te je Tunis računa na Europski parlament e, vezano uz ovu novu mjeru pomoći s obzirom na našu konjunkturu i nadamo se da će se e, što prije moguće finalizirati ovaj program e, dopunske pomoći kako bi se prva tranša mogla isplatiti prije ljeta ako to bude moguće. Tuniske vlasti će dati sve od sebe da ubrzaju postupak i želim na kraju još jedanput iskazati želju da Europski parlament podrži naše demokratske procese te da nas e, da nam pomogne na putu ekonomske stabilizacije i demokratizacije. Hvala na pozornosti. Mikrofon. Hvala predsjedniče želim zahvaliti veleposlaniku koji nam je objasnio kakva je situacija u Tunisu. Ja neću govoriti dugo, mislim da smo već nadugo i naširoko razgovarali o svim tekstovima koji su ovdje na raspravi i govorili smo o toj e, kvoti za uvoz maslinovog ulja. Kao što je rekao gospodin veleposlanik, Tunis se nalazi u iznimno teškoj i delikatnoj situaciji. To je jedna izvanredna situacija. Tunis se suočava sa brojnim izazovima, a svi ti izazovi su višestruke prirode i treba za njih pronaći odgovor. Tu su sigurnosni izazovi, kao što je spomenuo veleposlanik. Znamo da je bilo terorističkih napada u Tunisu u posljednje vrijeme. Zatim tu imamo i društvenih i gospodarskih izazova, stopa nezaposlenosti je vrlo visoka i postoje značajne nejednakosti na teritoriju Tunisa, posebno je tu pitanje zaposlenosti mladih, e, ta stopa bi mogla se penje čak do 40% na, u određenim dijelovima Tunisa, dakle tu se trebamo boriti protiv nejednakosti. Veleposljedniče, vi ste spomenuli da se 30% izdvanja iz proračuna koji su ranije bili usmjereni na obrazovanje, sada izdvajaju za obranu i sigurnost. Dakle, vidimo u kojoj mjeri je Tunisu potrebna pomoć, posebno od strane Europske unije. Rekli ste da su financijske potrebe, da se penju do 5 milijardi eura. Mi smo u mogućnosti ponuditi pomoć u iznosu od 500 milijuna eura mi ćemo za nekoliko trenutaka dati riječ i komisiji i mi ćemo organizirati dodatne sastanke da bismo vidjeli kako to što brže tehnički odraditi. U svakom slučaju želim reći veleposlaniku da mi imamo iste ciljeve kao i on. Mi želimo da, da što prije dođe do isplate prve tranše, po mogućnosti prije ljeta, što znači da će se morati postići dogovor između Komisije vijeća i parlamenta da bi se odradio zakonodavni dio posla i nadam se da ćemo do tog sporazuma doći što je prije moguće. Hvala. Hvala. I e, sada riječ ima gospođa Sarvi. Hvala predsjedniče. Kao prvo se želim ispričati ime kolege Čikua koji nije mogao nazočiti ovom sastanku zbog određenih problema u prijevozu s kojima se trebamo nositi i s kojima se nosimo posljednjih nekoliko tjedana. Ne želim ponavljati ono što je već rečeno. Dakle, naime, ponovit ću neke od stvari koje su već e, spomenute i želim još jedan put istaknuti do koje mjere vas, mi podržavamo. Mi podržavamo vašu zemlju i želimo je još više podržati konkretnim mjerama. Mislim da trebamo se odmahnuti od dobrih namjera i govoriti o konkretnim stvarima poput makrofinancijske pomoći. Pet godina nakon takozvanog arapskog proljeća, neću sada komentirati taj naziv, Tunis je jedina, jedini primjer uspješne tranzicije, a i Nobelova nagrada govori o tome. Svi znamo da treba vremena kako bi se uspostavila demokracija, kako bi se ona uistinu ukorijenila. To je jedan e, iznimno dugotran proces. Također je poznato da određeni izazovi mogu i dovode u pitanje taj proces. Dakle, riječ je o terorizmu. E, danas smo na početku sjednice imali minutu šutnje u počast žrtvama ovdje u Briselu nekoliko dana nakon napada u Tunisu i drugim dijelovima svijeta. Dakle, to je terorizam je nešto što nas pogađa sve. To su i ekonomski i društveni problemi, nejednakosti. Sjećam se sjednice Europskog parlamenta u Tunisu neposredno nakon održavanja revolucije, već je tada bilo nekih društvenih pokreta koji su bili značajni. E, revolucija i demokracija je također za tuniske građane podrazumijevala poboljšanje njihovog društvenog statusa. Međutim, danas vidimo e, koliko je zahtjevno odgovoriti na sve te izazove. U svakom slučaju vidimo da predstavnici tuniskog naroda pokazuju da su vrlo uporni i mislim da je važno da i mi budemo tu da vam pomognemo. Što se tiče ove makrofinancijske pomoći Tunisu, to je nešto što je vrlo važno. Vi ste rekli da bi vam bilo potrebno više, čak 5 milijardi eura no mislim da je dobro da već možemo krenuti s time i da i bilo bi dobro da se čitav proces brzo završi. Vi ste spomenuli još jedan problem koji nam je svima poznat, to je nezaposlenost mladih, to je jedan veliki problem na obje strane sredozemlja i mi vam želimo pomoći i u tome a mislim da sada trebamo prijeći sa riječi na konkretna dijela i trebamo biti uz vaš narod, uz tuniske građane i uz Tunis. Hvala. Hvala vam sada gospodin Fisas. Hvala vam. Mislim da su moje dvije kolegice vrlo jasno renkle sve što je bilo potrebno, baš kao i veleposlanik. Mislim da se Tunis nalazi pred ogromnim izazovima. Jako puno se govori o arapskom proljeću, a ja bih vam volio ispričati jednu uh, anegdotu o sadašnjem predsjedniku Tunisa, koji tada nije bio predsjednik Tunisa, ali bio predsjednik svoje stranke. Ja sam s njime razgovarao i rekao mu, gospodine predsjedniče, i sam arapsko proljeće, a on mi je rekao, nemojte više nikada spomenuti arapsko proljeće, recite da je to arapska zima. Kao što svi znamo, arapsko proljeće nije svugdje dobro završilo. Ono što je za nas primjer, jer ja smatram da je doista Tunis jedina arapska zemlja koja se kreće prema pravoj demokraciji. On je dobar primjer za Europu, ali je ujedno i loš primjer za Daesh. I oni će učiniti sve što mogu kako bi to spriječili. I zbog toga se moramo boriti protiv tog izazova i vrlo jasno podržati Tunis i kroz e, ekonomsku pomoć. E, Izabel je govorila i o Maršalovom planu za Tunis, to nije tako veliki plan, ali mislim da bi mogao jako puno pomoći. Isto tako, jako je važno da Tunis ulaže u sebe, da ima čvrstu vladu, vladu koja je malo manje podijeljena, da se osigura sigurnost, to je ključno, zato što bez sigurnosti neće biti niti turizma, niti ulaganja iz Europe. I još jedna stvar koju bih htio istaknuti, a koja se prema mojem mišljenju čini e, ključnom, jest regionalni razvoj. Tunis velikih grandova i Tunis ombale nema nikakve veze sa Tunisom unutrašnjosti. I dokle god su razlike toliko velike, bit će teško napredovati. Zbog toga smatram da svi zajedno moramo uložiti ogromne napore u ujednačen i regionalni razvoj Tunusa. Tunis je, ja mislim, druga zemlja po broju stanovnika koji su otašli se boristi za islamsku državu. Tako da očito je da u samoj državi postoji veliki problem. I zbog toga smatram da je jako važno da se tuniška vlada obračuna s ovim problemom. Svi znamo i za e, Libiju, e, za e, probleme u turizmu, za probleme u gospodarstvu. Tunis mora dobiti potpunu podršku iz Europe, u to nema sumnje, ali s druge strane i tuniška vlada mora poduzeti sve potrebne mjere u ovom trenutku. Hvala vam. A sada David ću vrlo kratak. Moj klub podržava ovaj prijedlog. Manuel Morales je naš glasnogovornik za ovu temu, ali ne može danas biti ovdje. Svjesni smo problema s kojima je suočen Tunis i ako pogledate naše internetske stranice naših turističkih agencija, skoro sve velike agencije su otkazale Eh, aranžmane u Tunisu, a budući da Tunis uvelike ovisi što se tiče gospodarstva o, turizmu, ovo je doista veliki udarac i upravo iz tog razloga kako bismo podržali demokraciju trebamo učiniti sve što je u našoj moći. Mi podržavamo ovaj program od 500 milijuna makrofinansijske pomoći. Međutim, kao što je veleposlanik rekao, to je nedovoljan iznos u svijetlu izazova s kojima je Tunis suočen i nadam se e, da će e, ipak biti moguće prikupiti jednu milijardu o kojoj je bilo riječi koja je tako hitno potrebna. Osim toga, što se tiče trgovine, ističemo e, snažnu potporu za dubok i sveobuhvatan sporazum o slobodnoj trgovini. Ne radi se samo o kratkoročnim ciljevima, nego i o dugoročnoj stabilnosti Tunisa. Uvelike podržavamo ovaj prijedlog i nadamo se da će on dovesti do rezultata što je prije moguće i da će se realizirati. Zahvaljujem. Na Helmut. Hvala lijepa. E, ni naš izvjestitelj u sjeni nije uspio doći na sjednicu, ali me je zamolio da E, kažem nekoliko riječi što se tiče revizije problema o kojem razgovaramo. E, svi se slažemo s tim da postoje ogromne gospodarske poteškoće s kojima je Tunis suočen. Moramo toga biti svjesni i trebamo poduzeti potrebne mjere kako bismo pomogli građanima ove zemlje. E, postoji velik problem nezaposlenosti, posebno mladih. I tu se pitamo na koji način možemo dati svoj doprinos rješenju i spriječiti daljnje pogoršanje sukoba. Smatramo da ponovno treba razmisliti o makrofinancijskoj pomoći kao instrumentu koji srednjoročno i dugoročno povećava zaduženost zemlje. E, postavlja se dakle pitanje treba li nam makrofinancijska pomoć kao instrument koji će dugoročno gledano dovesti do pogoršanja situacije u kojoj se e, Tunis u ovom trenutku nalazi. I e, zato upućujem ovo pitanje gospodinu veleposlaniku. Zahvaljujemo istodobno na njegovom izvještaju. Pitanje je kako procjenjujete mogućnosti koje stoje na raspolaganju Europskoj uniji da da doprinos e, oporavku E, gospodarstva u Tunisu. E, možemo li dati pomoć što se tiče vanjskog duga Tunisa? jer na taj način bi Tunis e, izravno imao pristup potrebnim sredstvima, a onda bi se moglo krenuti dalje sa određenim mjerama za ekonomski razvoj bez uvjetovanja pomoći izvana. To bi bio pristup za koji se mi zalažemo. E, mi smatramo da je politička potpora Tunisu nešto što e, šalje jasnu e, poruku građanima Tunisa jer je to nešto što je iznimno važno kao element u suradnji između Europske unije i Tunisa. U ime zelenih, izvolite. Samo jedna kratka napomena. Ja se slažem s onim što je sada izneseno, a posebice što se tiče problema koje je spomenuo kolega Šolc. E, načelno smatram e, da je ovdje iznimno važno da je došlo do pozitivnog pomaka u smislu demokratskog razvoja. Kao što je spomenuto, Tunis je e, jedina zemlja u kojoj donekle e, stvari funkcioniraju i nadamo se da će ići u pravom smjeru i nadamo se da će se to prenijeti i na druge zemlje i upravo zato E, trebamo učiniti sve što je moguće u ovom slučaju. I ovdje bih se nadovezao na ono o čemu je govorio kolega Šolc e, i rekao da se doista više zalažem za pravu potporu koja će pomoći ovoj zemlji dugoročno, a ne samo u smislu kredita. A sada je na redu Europska komisija u ime glavne uprave za financijsku pomoć. Ne znam tko je ovdje nazočan. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, ja bih e, sasvim kratko predstavio prijedlog e, koji je pripremila komisija. Kao što znate, Tunis je prošao kroz vrlo tešku makroekonomsku situaciju od 2011. a to je pod utjecajem raznih faktora koji uključuju i nemire u zemlji do kojih je došlo u prvoj fazi političke tranzicije, ali isto tako iznimno je važno da postoji regionalna nestabilnost koja ima velik negativan utjecaj na Libiju, a osim toga postoje slabosti što se tiče E, ekonomskih okruženja e, i utjecaja odnosa sa Europskom unijom. E, oko 70% trgovine otpada na Europsku uniju i u tom kontekstu nisu velike ovisi o Europskoj uniji. U tom je kontekstu također dogovorena financijska pomoć Međunarodnog monetarnog fonda 2013. na zahtjev tuniskih vlasti. Prva tranša iznosila je 300 milijuna eura a što se dogodilo u međuvremenu? Mi provodimo ove programe makrofinancijske pomoći i već smo isplatili dvije tranše od ovog iznosa od 300 milijuna u svibnju i prosincu prošle godine, ali od tada je došlo do novih događaja, posebno što se tiče sigurnosne situacije, jer je došlo do niza terorističkih napada koji su imali strašno negativan utjecaj na cijeli niz e, industrijskih grana, posebice na e, turizam, jer je tu došlo do pada oko 40 do 45%, a najnoviji podaci također su obezhrabrujući. Za prvo tromjesečje ove godine postoje pokazatelji da je došlo do pada koji je na međugodišnjoj razini 50 do 55%. Povrh toga postoje negativni utjecaj teške socijalne situacije koja je dovela do čestih štrajkova radnika i prosvjeda koji utječu na proizvodnju. Ali ne radi se samo o tome. Osim toga, ova je zemlja u međuvremenu e, suočena i sa problemima sa žetvom, sušom e, i padom u proizvodnji u odnosu na prošlu godinu. Međutim, to nije sve. Kao što znate, situacija na granici s Libijom zahtjeva E, značajne troškove i izdvajanja ove vlade kako bi e, uspjela osigurati zaštitu granice i angažirati velik broj ljudi u sklopu oružanih snaga. A s obzirom na ovu situaciju, novi zahtjev za daljnjom potporom je upućen u ime tuniske vlade i kao rezultat komisija predlaže novu tranšu od 500 milijuna. E, zajedno bi to bio značajan iznos jer još uvijek trebamo isplatiti treću tranšu prve operacije. To znači da bi ukupno to iznosilo 800 milijuna u rasponu od dvije, tri godine, a to je najveći iznos makrofinansijske pomoći koji je kada predložila i pripremila komisija. E, ova će se operacija isplatiti u tri tranše i tu bih e, posebice E, rekao nešto što se tiče onoga o čemu je govorila gospođa de u pogledu rokova. Prva tranša 250 milijuna, onda dodatna je dvije tranše od 100 milijuna svaka. E, ideja bi bila ovdje da ako uspijemo, e, komisija će već krajem ovog mjeseca krenuti u u misiju i razgovarati s nadležnim tijelima o provedbi ovog programa. Ukoliko sve bude teklo kako treba, ukoliko se su zakonodavatelji slože i usvoje ovaj prijedlog, ukoliko se brzo krene s provedbom, mogli bismo očekivati da se prijedlog e, usvoji, mi se nadamo, u svibnju, a to bi nam onda omogućilo da razmotrimo mogućnost prve isplate u e, srpnju. Situacija je vrlo ozbiljna i stoga je potrebno što prije organizirati isplatu. I u ovom kontekstu e, želio bih istaknuti i reći tuniskim vlastima i veleposlaniku koliko je važno dovršiti pregovore s Međunarodnim monetarnim fondom što je prije moguće. Nakon e, što naši su zakonodavci donesu odluku, nakon što se odobre potrebne odluke, E, nadležna tijela moraju proslijediti i krenuti sa ratifikacijom dokumenta što je prije moguće pred Tuniskim parlamentom kako bismo onda mogli planirati isplatu prve tranše prije ljeta, a druge tranše već e, u trećem tromjesečju. E, pogriješio sam, dakle, prva tranša 2015 odnosno 250, prva tranša 250 i potom dvije od 150. Što se tiče prijedloga koje je pripremila komisija. On je skoro identičan svim prijedlozima koje smo imali ranije od 2013. kada su, su zakonodavatelji usvojili glavna načela koja se odnose na makrofinancijsku pomoć. Međutim, e, unijeli smo određena neznatna tehnička poboljšanja u svjetlu iskustava koja smo stekli temeljem makrofinancijskih operacija, a to se odnosi i na zajedničku deklaraciju i zajedničke odluke. I zato pozivamo parlament da usvoji potrebne odluke što je prije moguće. Koliko sam shvatio, e, vijeće je već krenulo s razgovorima, a mi i vijeće isto tako e, smatramo da je jako važno e, krenuti sa ovim što je prije moguće. Hvala. Zahvaljujem. E, mi ćemo naravno vrlo pažljivo i dosljedno odraditi naš zadatak kao parlament i izabrani zastupnici, a kao i kao nadležni odbor. Naša izvjestiteljica, a potom veleposlanik. Ili ćemo prvo dati riječ veleposlaniku. Gospodine veleposlaniče, izvolite. Hvala predsjedniče. Kao što znate, 18. travnja za nekoliko dana bit će početak, znači će početak e, pregovora istovremeno će biti organiziran sastanak u Luksemburgu zajedno sa Federikom Mogherini. Tako kao što znate, u poljoprivrednom sektoru postoje velik broj osjetljivih gospodarskih grana i ljudi se boje slobodnog tržišta. Ja bih radije sporazum o pridruživanju. Mislim da to ljude više može smiriti budući da postoji velik broj ljudi koji kritiziraju ovu vrstu sporazuma. Čak i evaluacija starog sporazuma o pridruživanju iz 1995. godine za industrijski sektor. Naime, evaluacija nikada nije odrađena i velik broj ljudi spominje da je država izgubila na tome i ako se sada produbi ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, mislim da bi to moglo pogoršati stanje u zemlji. Često se spominje izraz trade not aid. Ja mislim da nam treba trade and aid u ovakvoj vrsti sporazuma e, gdje spominjemo makrofinancijsku pomoć. Treba reći da je to zajam pod povlaštenim uvjetima, ali to je i dalje kredit koji treba vratiti kroz određeno vrijeme. Prema tome to znači povećanje javnog duga mi smo imali 44% prije revolucije, a sada dug iznosi 53%. To je još uvijek e, moguće riješiti. Međutim, vlada je sebi zacrtala granicu koju ne smije prijeći, a to je 60% BDP-a. Ja se nadam da ćemo ponovno imati e, gospodarski rast od 5% godišnje kao što je to bio slučaj ranije, danas to iznosi 0,5 do 0,8%. Ja znam da mi možemo imati e, dobar gospodarski rast ako budemo imali odgovarajuće uvjete. Dakle, ako se smiri krizna situacija u Libiji, ako se ponovno omogući povrat e, ulaganja, bilo da je riječ o tuniskim ulaganjima ili o izravnim stranim ulaganjima. S obzirom na delikatnu situaciju na Magrebu, nitko više ne želi doći na praznike u Tunis. I u tome je naš problem. Mi smo imali i dobrih iskustava, spomenuo sam Njemačku i Francusku. Dakle, to znači da se e, dio duga obračunao. 60 milijuna je bio iznos što se tiče duga prema Njemačkoj, isto vrijedi i za dug prema Francuskoj i taj novac smo usmjerili na razvojne projekte. ja sam ranije bio zadužen za bilateralne odnose i znam da smo imali sporazum sa Njemačkom za pitku vodu, e, dakle za infrastrukturu za pročišćavanje vode i to zapravo daje mogućnost i nadu za zapošljavanje. To je ono što nam treba u Tunisu, da nam se pomogne da stvorimo bogatstvo i nadu za mlade. Evo, to je poruka koju sam ja htio prenijeti danas. Hvala. Hvala, sada gospođa Sarnes. Hvala. Upravo ovo što je rekao veleposlanik eh, je iznimno bitno. Kao prvo možemo podsjetiti da makrofinancijska pomoć e, zapravo nije pomoć nego kredit, jer ponekad se stječe da onda je to novac koji se samo dijeli. Ne, to je novac koji se posuđuje uz određene uvjete. To je sve dosta složeno i zato mislim da je bitno da se ne stvara zbrka i u tom smislu ste u potpunosti u pravu osobno razumijem ovo što ste rekli e, i posebno vezano uz primjer Njemačke i Francuske, dakle da se dio duga zapravo reprogramira kako bi se usmjerio u razvojne projekte i ulaganja. Dakle, osim makrofinancijske pomoći, o tome ćemo razgovarati i glasovati u sljedećih nekoliko tjedana, treba razmisliti i o još nečemu. Dakle, velik dio izdvajanja iz proračuna e, Tunisa ide na obranu i sigurnost, a to je nešto što se tiče i sigurnosti u Europskoj uniji, ne samo Tunisa. Nadzor nad granicama, e, mislim da ima oko 1600 km između Tunisa i Libije, to nije samo stvar e, kojom se treba baviti Tunis, to je nešto što se tiče i Europe. Dakle, htjela bih da toga budemo svjesni jer mislim da ćemo još razgovarati o ovakvim operacijama i smatram da i komisija i parlament i vijeće moraju shvatiti da je to nešto što je od našeg zajedničkog interesa. Možda bismo trebali imati neki vid ojačane suradnje u tehničkom smislu, u materijalnom smislu, baš u području sigurnosti i obrane. Zatim, e, vi ste spomenuli e, neke određene bojazni vezane uz ovaj sporazum. Mi smo usvojili jednu rezoluciju u parlamentu u kojoj stoji upravo to što ste vi rekli i ja sam predložila da se izmjeni naziv. Ja bih radije da govorimo o partnerstvu, a ne o sporazumu slobodnoj trgovini. Mislim da bi se na taj način smirio dio javnosti, no mislim da e, pojmovi moraju biti usklađeni sa sadržajem. Dakle, lakše je govoriti o partnerstvu, a ne o slobodnoj trgovini. Partnerstvo podrazumijeva da se radi na razvoju u oba smjera. Dakle, to je partnerstvo s Tunisom i mislim da Europski parlament zajedno s komisijom treba paziti da ono što smo mi izglasali ovdje u parlamentu, da se tiče, dakle, e, da sve ono što se nalazi u tom izvješću, da komisija uzme u obzir i da komisija shvati da e, trebamo uzeti u obzir ono što je izglasano ovdje u Europskom parlamentu. I na kraju komisija kaže da se vijeće slaže, da želi da se ostvari napredak. Mi svi želimo da se ostvari napredak. Vi ste nam predložili neka navodno tehnička poboljšanja. Mi bismo eh, htjeli provesti analizu tih poboljšanja. Isto tako trebamo vidjeti u kojoj mjeri vijeće može prihvatiti naš stav, dakle kako, kako bi se sve tri institucije složile da ne bismo da bismo mogli se držati zadanih eh, rokova i kako bismo eh, mogli odraditi taj posao u pravom smjeru. Hvala lijepa. Na sljedećoj sjednici 21. E, e, imat ćemo nacrte izvještaja na ovu temu i ovime e, zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Prelazimo na petu točku dnevnog reda. Pristupanjem Republike Hrvatske Carinska unija se povećala i bilo je potrebno voditi nove pregovore sa četiri zemlje. Jedna od njih je Kina. Sporazum je na stolu, a vijeće moli našu suglasnost. Naš izvjestitelj na ovu temu je gospodin Winkler, koji sada ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, kolege. Kao što ste i rekli, i sami, ovdje govorimo o proširenju Carinske unije koja se dogodila nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju. Nakon toga je Europska unija morala pokrenuti pregovore sa zemljama članicama VTO-a kako bi se usuglasila kompenzacijska prilagodba u situaciji da su e, tarife, e, tarifni sustav Europske unije viši od, e, od Hrvatska. Komisija je sa članicama VTO-a mm, ispregovarala ukidanje određenih povlastica e, Dakle, razmijenjena su pisma sa Narodnom republikom Kinom. To je e, parafirano 7. listopada 2015. u Briselu. Vijeće je donijelo odluku tako da bismo mi trebali e, doći do dogovora u obliku razmjene pisama. Četiri su to e, područja na industrijsku robu, smanjenje e, dvije, dva proizvoda za mm, cipele i za još jedan proizvod i u području poljoprivrede također za dva proizvoda U našem je interesu da podržimo stajalište da bi Europska unija trebala poštivati svoje obveze u kontekstu VTO-a. Stoga ja u nacrtu preporuke savjetujem da dajemo pristanak na ovaj e, sporazum. Hvala lijepa. Javlja li se sada netko za riječ na ovu temu? Konstatiram da to nije slučaj. E, u tom slučaju dajem riječ komisiji. Ni komisija ovdje nema ništa za dodati. Gospodine Winkler, želite li vi nešto dodati? Što da kažem kao zaključak na vlastite e, primjedbe, želim samo zahvaliti svim klubovima na podršci. Očito postoji velika sloga. Zahvaljujem. E, prelazimo na točku šestu. trenutačno stanje aktualnih pregovora u okviru trijaloga. U ovom trenutku vode se dva trijaloga s vijećem. U jednom je tema uredba za borbu protiv mučenja, a druga konfliktni minerali. Prva tema odnosi se na mučenje i smrtnu kaznu. Tu imamo vrlo ambiciozne ciljeve u Europskom parlamentu sa preko 600 e, glasova smo dobili mandat da vodimo pregovore. E, nažalost što se tiče trijaloga, iako je Europski parlament pripremio solidan kompromisni prijedlog, izvjestiteljica gospođa Šake je to dostavila tjedan dana ranije vijeću, međutim vijeće ipak nije bilo u mogućnosti voditi pregovore. Mi smo pripremili e, kompromisni prijedlog. I unijeli smo određene odredbe koje su e, sveobuhvatne e, prirode u smislu da carinski službenik e, može zabraniti uvoz određenih proizvoda, naravno. E, mi smo govorili o tome da možemo pokrenuti hitan postupak, e, da možemo uređivati tranzit takvih proizvoda koji se transportiraju za sajmove i tako dalje. E, željeli smo iskoristiti svoj jasni mandat, međutim vijeće nažalost nije reagiralo i nije bilo u stanju voditi pregovore, tako da sada čekamo novi prijedlog vijeća. E, drugi trijalog odnosi se na konfliktne minerale. E, prvog veljače imali smo prvi sastanak e, u sklopu trijaloga i sastali smo se s komisijom 16. ožujka i tada je komisija iznijela svoje stajalište odnosno izmijenila je vlastite stajalište u odnosu na parlament, a sutra ćemo imati sljedeću sjednicu u sklopu trijaloga i e, sada dajem riječ našem izvjestitelju. Gospodin Winkler, izvolite. Hvala vam. Da, to je dosje koji ima dugačku povijest ovdje u Europskom parlamentu i ja mislim da imamo nekoliko elemenata koji nam daju e, nadu. Kao prvo, naravno ništa nećemo završiti sutra. Ovo nije jednostavni dosje, ali postoje elementi za nadu. Dobili smo informacije, određene informacije Vijeće također e, čeka signal iz parlamenta i ja mislim da danas poslijepodne i sutra ujutro da bismo im trebali poslati te signale. Parlament mora donijeti odluku. Sa sigurnošću možemo pretpostaviti da nakon nizozemskog predsjedništva da će razina ambicije vijeća vjerojatno malo splasnuti. Tako da ako mi želimo ovu uredbu, a koliko znam većina eh, u parlamentu i većina političkih klubova želi uredbu o mineralima i sukobom pogođenih područja, onda moramo napokon, to jest moramo napokon prekinuti vezu između financiranja oruženih sukoba i eh, eksploatacije minerala i vađenja minerala. Dakle, ako doista želimo prekinuti tu vezu, moramo poslati jasne signale. Danas i sutra ćemo održati e, rasprave i ja kao izvjestitelj smatram da bi parlament trebao definitivno mm, poslati jasnu poruku, e, poruku otvorenosti prema postizanju e, dogovora s vijećem i to uz pomoć komisije. Na stolu imamo prijedlog komisije. Taj prijedlog nije ono što bi parlament, što je parlament želio, no istovremeno Mislim da ipak sad imamo jednu mogućnost uh, u trajanju od dva mjeseca i smatram da bismo mogli postići dogovor s vijećem. Sada je to na političkim klubovima i mislim da mm, bismo ovu priliku morali istražiti. Još jedna stvar za koju smatram da je vrlo bitna jest da ne zaglavimo u situaciji u kojoj ćemo imati previše jako važnih dosija, kao što ste i vi rekli, dakle, e, fajlo o instrumentima protiv mučenja. I mislim da e, u slučaju ovog dosija o mineralima i sukobom pogođenih područja, da moramo e, sve učiniti kako bi se stvari pomakle s mjesta. Dopustite da još nešto kažem. Vidimo da se pripremamo za vrlo važnu raspravu o statusu tržišnog gospodarstva mm, Kine. To će biti vrlo teška tema i vrlo kontroverzna i bilo bi dobro da nam da onda kada se bude krenulo s tom raspravom da nemamo druge dosije E, zaglavljene u vijeću. Stoga se nadam da se to neće dogoditi s uredbom o mineralima i sukobom pogođenih područja. I da ćemo dobiti većinu, podršku većine zastupnika kako bismo radili prema dobrom kompromisu. Ovo je vrlo dobar dokument i ja sam optimističan e, što se tiče ishoda. Uloga parlamenta će biti vrlo važna i moramo zadržati svoju ulogu i u tehničkim postupcima u fazi provedbe. Zato je jako važno da i parlament i odbor za međunarodnu trgovinu e, nadziru što se događa i moramo paziti da u fazi kada se bude radilo na pripremi provedbe da se uredba ne ublaži. Ja mislim da zajedno sa kolegama, sa izvjestiteljima u sjeni, da ćemo uspjeti potaknuti vijeće da donese odluku. Na red će doći i tehnički dialog i vrlo komplicirani tehnički postupci i ja sam siguran da se tu možemo osloniti na podršku tajništva. Hvala vam. Imam. Hvala vam. Ja bih se osvrnula na trijalog koji se odnosi na instrumente protiv mučenja. Ja bih samo htjela reći dvije primjedbe. Najprije želim zahvaliti izvjestiteljici. Mislim da gospođa Šake stvarno jako naporno radi i prikuplja mm, stajališta i prijedloge iz različitih klubova zastupnika. No, na posljednjem sastanku smo imali jako puno problema sa stajalištem vijeća. Mislim da svi moramo biti svjesni da ovdje ne govorimo o još jednoj uredbi o trgovini određenim proizvodima. Ovdje govorimo o proizvodima kojima se može izvesti smrtna kazna. Govorimo o proizvodima kojima se može izazvati e, teroristički napad. Evo, vidimo kako to sve može e, utjecati na nas. I smatram da vijeće mora uložiti jako puno napora i poslušati stavove parlamenta i komisija. komisije. Komisija podržava veći dio naših e, prijedloga. Jer ovdje stvarno govorimo o trgovini proizvodima kojima se može okončati život. Stoga smatram da moramo insistirati na tome i da život ljudi ipak mora mm, biti na prvom mjestu. Zbog toga e, moramo uputiti pozive vijeću da promijeni svoje stajalište i da ono bude što bliže onome što se nudi, e, što nudimo mi iz parlamenta. Helmut, izvolim. Htio sam se vratiti na ovaj dosje i trijalog o konfliktnim mineralima. Izrekom zahvaljujem izvjestitelju a isto tako i predsjedavajućem s obzirom na način na koji iznosite stajalište Europskog parlamenta. E, bitno je biti ustrajan što se tiče naših ciljeva u pregovorima. Iskreno moram reći da je meni jako važno da jasno damo do znanja i u ovom dosjeu i u ovom slučaju da nam je jako važan ponajprije sam sadržaj. E, kvaliteta ima prednost u odnosu na vrijeme. Ja očekujem da će vijeće sutra iznijeti jasnu poruku i pokazati da je spremno e, približiti se parlamentu, učiniti korak prema naprijed E, jako je važno što je pregovarački tim e, bio ustrajan e, i ja sutra očekujem na sljedećim konzultacijama da će doći do pomaka što se tiče samog sadržaja, a trebamo naprosto sačekati i vidjeti što nudi vijeće. Hvala lijepa. Vizas. Hvala. I ja bih nešto rekao o proizvodima koje bi se mogle koristiti za izvršenje svrtne kazne ili za mučenje. Pučani također žele čestitati gospođi Šake, izvjestiteljici za koju smatramo da odrađuje odličan posao. Ovo je tema um, oko koje pred moramo biti iznimno čvrsti. Moramo insistirati na tome da je ovdje riječ o proizvodima koji bi se mogli koristiti za ozbiljno kršenje ljudskih prava. Zbog toga e, ne smijemo biti ni malo fleksibilnim. To je tema oko koje smo svi ujedinjeni i ja bih volio e, čuti mišljenje vijeća. Isto tako smatram da bi vijeće trebalo pokazati e, fleksibilnost i usvojiti prijedloge koji stižu iz parlamenta. Upravo tako. Dakle, ostajemo pri svojim stajalištima i trudit ćemo se i ostvariti svoje ciljeve. Redovit ćemo vas izvješćivati o rezultatima. Sedma točka, praćenje grupnih aktivnosti. Kao prvo, 15. E, ožujka e, smo imali e, sastanak sa veleposlanikom Ukrajine i razgovarali smo o funkcioniranju sporazuma o slobodnoj trgovini s Ukrajinom. E, nije došlo do nekih novih spoznaja. E, jako zanimljivo pitanje je što će se dogoditi u Nizozemskoj preko sutra e, što se tiče samog referenduma o ovom sporazumu. Tu ima jako puno otvorenih pitanja. E, ja se nadam da Nizozemska neće napustiti pravac e, Europske unije. E, Mercosur je također imao sastanak sa trgovinskim atašejima i veleposlanicima. Izgleda da tu dolazi do određenih pomaka nakon što je Argentina odaslala jasnu poruku, a i što se tiče Brazila, došlo je do određenih promjena u pogledu sporazuma o slobodnoj trgovini, e, tako da možemo krenuti s intenzivnim pregovorima. E, grupa za Tursku je 16. ožujka održala sastanak. E, nemamo tu neke bitne informacije. 16. ožujka E, je održani sastanak grupe za Japan sa glavnim pregovaračem s naše strane Mario Petići. Tu se razmišljalo o eventualnom novom zamahu. Međutim, s nama je Pedro Silva, E, koji je stalni izvjestitelj za Japan. E, izvolite. Hvala. Hvala vam. Evo ja bih e, vas izvijestio o sastanku naše skupine za praćenje To smo imali 15. ožujka. 16. ožujka, pardon. Čuli smo izvještaj o 15. krugu koji se održan u Briselu E, japanske pregovarače trenutačno vodi novi veliposlanik, gospodina Neva. I Mauro nam je dao dobre smjernice za konstruktivnu suradnju sa novim e, veleposlanikom Japana. Komisija, to jest izvješće komisije o 15. krugu e, pregovora je sada dostupno na web stranicama opće uprave za trgovinu i to je mm, dobar znak za ove pregovore. Japanci su predstavili popis 17% tema oko kojih bi se moglo ispregovarati do početka ljeta, a sljedeći krug mm, pregovora će se održati sljedeći tjedan u Tokiju. No, ne očekujemo nikakve posebne promjene do prosinca, zbog toga što e, će se održati izbori za gornji dom. Ali Japan se obvezao e, ratificirati TPP. Tako da u najosjetljivim e, područjima poput poljoprivrede i poljoprivredno-prehrambenog sektora ne očekujemo velike pomake u sljedećih nekoliko tjedana. No, bez obzira na to, ja smatram da će pregovori dobro napredovati nakon izbora, a 2016. je još uvijek e, cilj koji se može ostvariti kad je riječ o dovršetku ovih pregovora. No, razina ambicije mora ostati na visokoj razini ako želimo e, doći do uravnoteženog e, dogovora. Hvala lijepa. Zadnja grupa imala je sastanak 17. ožujka. Praćenje situacije što se tiče odnosa između Izraela i Palestine. E, došlo je do velike diskusije sa glavnom upravom za trgovinu, službom za vanjsko djelovanje i nekim znanstvenicima. E, nadležni izvjestitelj nije mogao doći, ali e, na sljedećem sastanku dobit ćemo izvještaj o tome. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda. Tu se radi o ad hoc izaslanstvu koje je putovalo u Kanadu i ondje je boravilo od 21. do 23. ožujka. Ja sam kao predsjedavajući vodio to izaslanstvo. Vodili smo sveobuhvatne razgovore u Otavi. Razgovarali smo s predstavnicima organizacija civilnog društva, Vodili smo razgovore s predstavnicima e, kanadskih gospodarskih interesa, ali isto tako i europskih e, poduzeća koja posluju u Kanadi. Razgovarali smo s predstavnicima sindikata u Kanadi. Razgovarali smo i sa gospođom Freeland, e, ministricom gospodarstva E, razgovor s njom bio je vrlo zanimljiv, a razgovarali smo i sa odborom za trgovinu u Kanadskom parlamentu. Nažalost, upravo drugog dana našeg puta došlo je do strašnih terorističkih napada u Briselu. I Moram reći da me se e, dojmilo suosjećanje i simpatije naših kanadskih kolega. Zajedno sa odborom za trgovinu kanadskog parlamenta održali smo minutu šutnje. Kanadski političari iskazali su sučut a i zastave su spuštene na pola koplja. Doista su pokazali veliko suosjećanje sa Europom. Drugi dio e, putovanja bili smo u Montrealu. E, ja osobno zbog e, manjeg zahvata na ruci nisam mogao sudjelovati u tom dijelu putovanja e, izaslanstvo je vodila gospođa Šake. E, došlo je do jednog problema jer je jedan član našeg izaslanstva sudjelovao samo u prvom dijelu, a ne u drugom. Međutim, dok smo bili u Otavi, E, samostalno je održavao konferencije za tisak e, u Otavi i e, Quebecu, što je izazvalo određenu pozornost u kanadskim medijima. A to je u konačnici dovelo do toga da je jedna ministrica iz Kvebeka i Bombadija bila suzdržana, odnosno nije bila voljna primiti izaslanstvo zbog toga što je u izaslanstvu sudjelovao član e, koji je vodio privatne razgovore i privatnu e, konferenciju za tisak. Došlo je do vrlo osjetljive situacije. Ja sam čvrsto uvjerena da s jedne strane e, moramo poštovati načela i pravila postupanja članova izaslanstava i e, to je ono što moraju poštivati svi članovi izaslanstva, a kao drugo, ukoliko netko samostalno održava konferencije za medije, onda mora jasno dati do znanja da to čini osobno ili u ime vlastitog kluba, a ne u ime cijelog izaslanstva. Kao treće, isto tako moram reći da kao Europski parlament mi ne bismo e, smjeli dopustiti da nam e, sugovornici diktiraju e, koji će članovi biti primljeni, a koji ne, jer mi smo slobodno izabrani zastupnici iz različitih zemalja i različitih političkih smjerova. Dakle, u drugom dijelu bili smo izloženi određenim kritikama, ali smo to prebrodili u konačnici i otvoreno smo se nosili s problemima. Općenito smatram da je ovo putovanje bilo vrlo uspješno. A što se tiče samog sadržaja, posebice smo razgovarali o sporazumu o slobodnoj trgovini CETA, koji je dovršen još u studenom i tekst je gotov i konstatirali smo da što se tiče izmjena do kojih je došlo, e, time što je uneseno poglavlje o e, investicijskim sporovima došlo je do pozitivnog pomaka u kanadskoj javnosti. Općenito možemo konstatirati da je rijetka bila sveobuhvatna kritika usmjerena protiv tog sporazuma. Naravno, e, suočeni smo i sa pitanjima same provedbe e, i pitanjima koja se odnose na usluge. I to je nešto o čemu ćemo morati voditi računa kada dođe do faze ratifikacije sporazuma. Međutim, općenito gledano sve političke snage su ondje e, pozitivno e, usmjerene u odnosu na ovaj sporazum. A i inače e, smo vidjeli da ima jako puno sličnih procedura sličnosti između Europskog parlamenta i Kanade. Vidjeli smo da ima puno kritičnih komentara u odnosu na velikog susjeda na jugu. I e, otvoreno mogu reći da je potpuno jasno da Kanada sebe doživljava potpuno drugačije e, nego e, što to možemo vidjeti u SAD-u. E, to bi bio moj izvještaj, a sada Jude. Hvala vam. Ja sam samo htjela dodati da ste e, vrlo detaljno izvijestili o e, izaslanstvu, ali ja mislim da je bitno spomenuti i da kada se nešto strašno dogodi kod kuće ili blizu kuće, jako je lijepo biti negdje gdje ljudi razumiju koliko je to bilo strašno. Moram reći da e, su naši partneri iz Kanade pokazali e, stvarno razumijevanje i solidarnost. Mnogi su pratili e, što se događa u Briselu u i o parlamenta. Mislim da je veći dio eh, izaslanstva se eh, koncentrirao na političke principe, na zajednička načela, zajedničke vrijednosti, na stvari koje su nam bitne u našim otvorenim društvima, otvorenim gospodarstvima i sa eh, snažnom predanošću prema zaštiti ljudskih prava. To je vrlo jasno rečeno. No isto tako upućene su određene kritike, a kritike koje dolaze iz civilnog društva o novim trgovinskim sporazumima nove generacije. Te su kritike iste koje se čuju iz civilnog društva u Kanadi. Zatim i ostali aktori su uputili svoje kritike, tako da kako budemo razgovarali o CETI u sljedećih nekoliko mjeseci, morat ćemo dužnu pažnju posvetiti i tome. Uh, vi niste bili u Montrealu i ja jesam bila. Mislim da sam jedina od zastupnika koja je bila e, na toj, e, u toj misiji. Mm, moram reći da unatoč vatrometu u medijima, kanadskim medijima, mora, moram reći da smo održali vrlo dobre sastanke sa pregovaračima iz Kanade, sa lokalnim upravama i ministarstvima iz Quebeca. I mislim da moramo o tome govoriti budući da sam sigurna da će se i unutar parlamenta e, voditi rasprave o tome e, kako, što učiniti, kako postupiti u slučaju takvih postupanja, no ponašanje jednog zastupnika nije naštetilo cijelom Europskom parlamentu i u Montrealu su nas stvarno lijepo primili i e, imali vrlo konstruktivne e, razgovore sa e, predstavnicima Quebeca. Eto, htjela sam to s vama podijeliti budući da sam ja pila tamo. Hvala lijepa. Prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Ad hoc izaslanstvo koje je putovalo u Ekvador. Paralelno s putovanjem u Kanadu, ad hoc izaslanstvo je putovalo u Ekvador. A cilj je bio eh, razgovarati o pristupu Kolumbije sporazumu, e, sporazumu iz Kolumbije. Zapravo sam sada želio dati riječ e, kolegi Šolcu. Ali, gospodine Visas, možete i vi početi. Hvala vam. E, mislio sam da će govoriti kolega Šolc, ali on je morao otići. mislim da je ova posjeta Ekvadoru na kojoj su sudjelovali gospodin Scholz, ja, Marijutu i još e, nekoliko članova. Moram kolege koji nisu informirani izvijestiti o tome da imamo sporazum GSP Plus o, Cekvadorom. E, e, taj je sporazum istekao krajem 2014. Zatim smo usklopili novi sporazum koji ističe ove godine. Ekvador je pristao biti dijelom sporazuma o slobodnoj trgovini koji imamo sa Peruom i Kolumbijom. Pregovori nisu bili jednostavni. i pregovor, e, Ekvador je morao isprogovarati sa te dvije susjedne države svoj ulazak u taj e, sporazum. To je dovelo do kašljenja. Ne znam da li je to da li je to zbog ovih atentata, ali moram reći dakle da smo mi dali odobrenje. Dokument sada ide na vijeće i vijeće ima oko šest mjeseci do e, konačnog odobravanja dokumenta. Moguće je da e, sporazum neće biti potpisan do kraja godine. Naša zadnja plenarna sjednica u Strasburu će se održati 12. E, prosinca u Strasburu. Ako se to ne bi dogodilo do kraja godine, to bi stvorilo velike probleme za Ekvador, zato što eh, bi tvrtke iz Ekvadora u tih nekoliko mjeseci morale plaćati carine. Zbog toga su nam nadležna tijela u Ekvadoru iznijela svoje bojazni. Razgovarali smo sa potpredsjednikom vlade, sa mnogim eh, ministrima, sa predstavnicima civilnog društva, predstavnicima poduzetnika, i predstavnicima lokalnih zajednica. Većina je za to da se taj sporazum usvoji, budući da je on vrlo bitan za vladu Ekvadora. Osim toga, sljedeće godine, na početku godine će se održati predsjednički izbori Stoga bi oni željeli da se prije tih izbora usvoji um, taj ugovor o slobodnoj trgovini. Izrazili su svoju zabrinutost uh, zbog toga što možda sporazum neće biti usvojen do kraja godine, a mi smo obećali da ćemo učiniti sve što možemo kako bi vijeće skratilo svoje rokove, dakle smanjilo um, sa šest mjeseci rok na tri mjeseca. Na taj način Naravno, pritom ne bismo odustali e, na, od nijednog od prava parlamenta, ali bismo se potrudili kako bi se postupak dovršio prije kraja godine, prije 31. prosinca. E, predsjednik je rekao da je spreman doći u Europu, razgovarati sa e, vlastima u Europi, a predsjednik Šolc je pozvao ministra trgovinske, ministra vanjske trgovine da dođe ovamo u travnju. Tako da, eto, on će doći ovamo u travnju i e, izraziti svoje stajalište. Ja i gospodin Šolt se u potpunosti slažemo i mi smatramo da moramo učiniti sve što je moguće kako bi se postupak ubrzao i kako bi Ekvador mogao potpisati ovaj sporazum prije 31. prosinca. Moramo razgovarati sa vijećem i svi zajedno inzistirati e, na tome da se rokovi skrate. To je svakako moguće učiniti zato što je um, sporazum više manje sklopljen i nema nikakvih kontroverznih tema. Još jedna stvar. Um, gospodarski gledano situacija u Ekvadoru je vrlo komplicirana, pala je e, cijena nafte i to značajno i pao je izvoz. Zatim nameću se određene e, carine na proizvode iz Europe. I budući da e, ekvadorska vlada traži sredstva gdje god može, uveli su nekakvu carinsku prepreku za koju su rekli da bi Europska unija bila dakle isključena iz takve prepreke, ali koja je protivna pravilima Svjetske trgovinske organizacije i koju Europa svakako neće prihvatiti. Nije stvar u tome da će Europska unija biti iznimka, nego stvar je u tome da mi ne možemo prihvatiti nešto što je protivno pravilima vto To smo vrlo jasno rekli vlastima u Ekvadoru. Osim toga, rekli smo im i da moraju usmisliti plan B. Stoga smatram da je poruka bila vrlo jasna ali isto tako jasno smo se obvezali na to da ćemo pokušati eh, ubrzati pregovore i učiniti sve da se sporazum potpiše prije kraja godine. Ja, ich da spricht überhaupt nichts dagegen, dass man da aktiv wird, aber... Odlično, vidimo da ste aktivni. Helmut, eh, želite nešto nadopuniti? Hvala lijepa, Beand. Eh, jedna kratka nadopuna u odnosu na ono što smo čuli. od kolege Fizas. E, kratko je istaknuo koliko je teška gospodarska situacija u zemlji. E, ja bih to potvrtao. Riječ je o gospodarstvu koje ovisi o dolaru i tu je značajan negativni utjecaj cijene nafte i e, osim toga došlo je do pogoršanja trgovinskih uvjeta, posebno ako E, to usporedimo e, sa e, aprecijacijom kolumbijske valute 60%. Tu se mora pronaći ravnoteža, mora doći do povećanja izvoza u određenoj paleti proizvoda i tu je potrebno biti jako inovativan i vidjeti što učiniti u ovakvoj situaciji. E, posebno u svjetlu izazova do kojih je došlo e, nakon prosinca, odnosno 1. siječnja e, kada će se uvesti visoke carine za ekvadorsku robu na unutarnjem tržištu. U ovoj situaciji važno je uključiti e, sve zainteresirane strane od poduzeća do e, trgovinskih udruženja, potrebno je uključiti proizvođače e, kaka, čokolade, banana i sve njih treba informirati i upozoriti da će u tom slučaju biti ugrožen opstanak poduzeća i stoga vremenski okvir koji nam je na raspolaganju je nešto što moramo shvatiti vrlo ozbiljno s obzirom na pritisak koji treba vršiti u odnosu na vijeće. Beant, koliko sam shvatio, e, ti kao predsjednik i ja kao izvjestitelj e, trebamo uputiti jedan dopis nizozemskom predsjedništvu i zamoliti vijeće u svjetlu kretanja u realnoj ekonomiji da još jednom provjere vremenske rokove i skrate vremenske rokove u vijeću kako bismo mi u parlamentu e, mogli obnašati svoja demokratska prava i e, provjeriti održivost ovog sporazuma i odraditi svoj zadatak do kraja godine te odaslati jasnu poruku da smo ozbiljni što se tiče održivog razvoja gospodarstva u toj zemlji, e, posebice e, u svjetlu iznenađujućih rezultata. A u povjerenstvu za planiranje e, vlade Ekvadora razgovarali smo o tome na koji se način postupa u sličnoj situaciji u Europi e, kada je iznimno važan razvoj pojedinih sektora. Ovdje bih istaknuo da e, smo imali priliku razgovarati s velikim brojem ministara, a isto tako sa predstavnicima parlamenta, sa predsjednicom parlamenta i nadležnim potpredsjednikom odbora za trgovinu i gospodarstvo njihovog parlamenta i oni su jasno dali do znanja da u njihovoj e, nacionalnoj skupštini, odnosno parlamentu, postoji velik interes da klub parlamenta najkasnije do e, listopada osigura da dođe do ratifikacije sporazuma. Ne radi se dakle o jednostranom e, postupanju, nego o bilateralnim mogućnostima pozicioniranja. Istodobno su prihvatili poziv da dođu ovamo u e, travnju. Znači, bit će uključena i parlamentarna i izvršna vlast e, koja će onda sudjelovati u konzultacijama na odboru. Analogno i paralelno bit će uključene i razne organizacije civilnog društva s kojima smo razgovarali. Razgovarali smo s njima o tome E, zašto oni imaju određene dvojbe? Oni se boje da neće uspjeti osigurati održivost e, razvoja u svojoj zemlji i da bi moglo doći do negativnog utjecaja ovog sporazuma, posebno što se tiče poljoprivrede, a isto tako što se tiče ekstraktivnih e, industrija i boje se da bi se eventualno moglo dovesti u pitanje ono što je već ostvareno, e, te stoga iz političkih razloga e, ne vide mogućnosti za potporu e, sporazuma o slobodnoj trgovini. Mi smo pokušali obuhvatiti cijeli ovaj raspon problema i razgovarati sa svim dionicima. Imaćemo imat ćemo obsežan izvještaj, a naravno na raspolaganju smo za sva pitanja. svakako bih ovdje e, želio zahvaliti e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje i veleposlaniku Peteru Švajgeru e, što se tiče izvrsne potpore. Zahvaljujem isto tako i prevoditeljicama koje su bile s nama i sudjelovale u programu koji je ponekad trajao 18 sati na dan. A naravno, Kvalitetno prevođenje je i pretpostavka za uspjeh razgovora. Zahvaljujem i tajništvu na odličnoj potpori i pripremi cijelog ovog putovanja. Toliko o tome. Hvala. Zahvaljujem Helmut. E, što se tiče e, ovog zadnjeg pitanja, doista se slažem Sva izaslanstva i sva putovanja bila su savršeno organizirana. Zahvaljujem od srca tajništvu. Odlično obavljen posao. Samo tako i dalje. Što se tiče samog e, prijedloga o dopisu, to ćemo tako i učiniti. Poslaćemo jedno pismo e, vijeću i e, zamoliti da se održe rokovi s obzirom E, na potencijalno nerješivu situaciju u pogledu Ekvadora. Hvala. Sada prelazimo na 11. točku dnevnog reda. E, no, e, što se tiče desete točke, imali smo putovanje u Tursku, koje je zapravo trebalo biti održano od 29. do 31. ožujka, međutim iz sigurnosnih razloga nije održano. E, svi ste vidjeli da je došlo do pogoršanja situacije i u Turskoj e, i u Istanbulu i zbog e, terorističkih napada postoji doista razlog za zabrinutost, pa je stoga putovanje otkazano. Prelazimo sada na 11. točku. Nisam vidio kolegu, ali on je već tu i doista možemo krenuti. Drage kolegice i kolege, ovo je, po mom mišljenju, vrlo zanimljiva točka dnevnog reda. Imamo e, četiri sporazuma o slobodnoj trgovini o kojima se intenzivno razgovara i ako se sada osvrnemo od stupanja na snagu ugovora iz e, Lisabona, e, mi smo nadležni za investicijske ugovore, a to znači da je na parlamentu i odgovornost i obveza da prati ove ugovore i da da svoju suglasnost ili ih odbije. E, donijeli smo dva temeljna zakonodavna akta 2012. i e, donijeli smo odluke o nastavku postojećih bilateralnih sporazuma sa jasnim e, zadatkom e, upućenim komisiji da se bavi bilateralnim sporazumom, a što se tiče okvirnog plana za komisiju vidio sam da je plan da se to obavi do 2020. Ja sam očekivao malo veću brzinu. Drugi zakonodavni akt odnosi se na pitanje što se događa e, u slučaju tužbe protiv Europske komisije ili države članice, tko je odgovoran, na kome je odgovornost. E, ova dva akta donesena su 2012. i sada smo došli do točke na kojoj razmišljamo o instrumentu zaštite investicija a to je nešto što zahtjeva malo širu razmjenu mišljenja. E, što se toga tiče, tu su po mom mišljenju važna sljedeća pitanja. Ima ih pet. Kao prvo, e, trebali bismo e, vidjeti kakav je zakonodavni okvir i kakva je situacija što se tiče provedbom. Što se tiče provedbe. Kao drugo, moramo vidjeti kakva su naša iskustva u pogledu investicijske politike nakon ugovora iz Lisabona. Moramo vidjeti gdje su stvari išle kako treba, gdje ne, koji su izazovi pred nama. Kao treće, trebali bismo se baviti i pitanjem energetske povelje. E, poštovane kolegice i kolege, ako se sjećate, to je jedini ugovor koji je sklopila Europska unija E, a koji sadrži specifičan instrument zaštite investicija ISDS. E, mislim da je to napravljeno još 94. a tada parlament nije imao nadležnosti u ovom području. To je jedini ugovor koji je Europska unija sklopila, koji ima odredbu o ISDS-u. A mislim da je to nešto što se u ovom trenutku najviše koristi. Ako su moje informacije točne, e, postoji 89 predmeta koji se temelje na energetskoj povelji. A to znači da bi vrijedilo razmisliti o tome što s tim. Posebno upravo zbog toga što smo malo podmakli u ovoj diskusiji nego što je to bio slučaj 1994. E, i imamo prijedlog za ICS koji ide u drugom smjeru. I postavlja se pitanje e, ne bi li trebalo ovaj sustav e, ugraditi u energetsku povelju. Četvrto pitanje je kakva je situacija sa bilateralnim investicijskim ugovorima unutar Europske unije? Je li to primjereno da između e, država članica postoje e, bilateralni ugovori sa e, klauzulom o zaštiti investicija i peto. Kakva je situacija što se tiče ugovora država članica i trećih država? Ne bi li i ovdje komisija trebala razmišljati o tome E, da traži od država članica da uvedu novi e, sustav e, i u te ugovore. Puno pitanja, imate li odgovore? Pokušat ću odgovoriti na ova pitanja i da ponovim ono što je rečeno u našoj komunikaciji o trgovini i radnom programu komisije gdje je jasno navedeno da će tijekom ovoga mandata komisija ponovno razmotriti investicijsku politiku i čujem da će to tek biti, međutim drago mi je da već sada možemo započeti raspravu. Neke od tema koje ste spomenuli su teme kojima se i mi bavimo. Započet ću sa pravnim okvirom. Imamo dvije osnovne uredbe. Reći ću nešto o tome na koji način one funkcioniraju, što zapravo ima veze s vašim drugim pitanjem. Opći je dojam da je tranzicija dobro protekla. Najviše se raspravljalo o jednom pravnom pitanju, e, dakle to nije bila rasprava s parlamentom nego sa državama članicama. Riječ je o području primjene članka 207, a to je e, o portfelj investicijama. Naš je stav da ugovor 307 govori o izravnim stranim ulaganjima. Međutim, mi i dalje smatramo sljedeće, o tome se razgovaralo i u slučaju Singapur, što opet utječe na portfeljska ulaganja, s obzirom da imamo ovlasti za kapitalna kretanja i portfeljske investicije temeljem članaka 63. do 66 i isto tako e, tu je bitan i članak 32. ugovora o Europskoj uniji. Dakle, to je jedno od pitanja u vezi s kojim postoje određena neslaganja, međutim, instrumenti s kojima smo do sada imali iskustva dali su dobre rezultate. E, ako hoćete mogu vam navesti neke primjere, pa onda možemo o tome razgovarati. Prije početka stupanja na snagu ove uredbe do 2016. Mi smo donijeli 80 dopuštenja temeljem ove uredbe eh, grandfathering, regulation kako bismo odobrili neke pregovore. Dakle, dali smo 36 pozitivnih odluka da se može nastaviti s pregovorima. Veći dio njih se odnosi na pitanje sporazuma koji su još u tijeku. Dakle, gdje su pregovori već počeli prije stupanja na snagu ugovora iz Lisabona. Kao što sam rekao, doneseno je 80 pozitivnih rješenja, međutim imamo još 80 koje su, koje su u tijeku. I to su zapravo slučajevi u kojima smo rekli imamo važne reforme, pa nije dobar trenutak da se da dopuštenje državama članicama. Vidjet ćemo kako će se stvari odviti, tako da određeno vrijeme nismo davali nikad opuštenja jer smo htjeli imati jasnu predođbu o tome što naša promjena politike Europske unije podrazumijeva za spomenuta dopuštenja. Zatim, e, u nekim slučajevima nismo dali zeleno svjetlo, zato što je tu bilo jasno da je to u suprotnosti sa našim zakonodavnim okvirom. Bilo je nekih nedostatnosti ili pak e, to nije bilo usklađeno sa odlukom o tome da se započnu pregovori. Bilo je nekih slučajeva e, gdje je bilo sukoba interesa, bilo je jasno da ne možemo dopustiti nove pregovore. Ova pa brojka je dosta visoka, međutim 40% dopuštenja koja su izdana ne odnose se na nove ugovore, nego na protokole, izmjene i dopune i slično. Dakle, to je nešto što smo zatražili od država članica ranije e, kako bi došlo do usklađivanja sa zakonodavstvom uz neke iznimke. E, to bi bila opća slika. Htio bih također e, spomenuti da je sada došlo do pada brojki e, nakon što je donesen i nakon što je stupio ugovor iz Lisabona povećao se broj, zatim se to smanjilo. Ako pogledate ukupan broj tekućih pregovora, možemo reći sljedeće, ako se završe ovi ugovori, zamijenit ćemo oko 200 postojećih e, bilateralnih e, investicijskih ugovora. To je dosta. E, to vam samo govori o tome da se ne može sve odraditi istovremeno. A ako zaključimo pregovore u ovom području, dovest ćemo do toga da će situacija biti bolje usklađena u buduće. Svi novi sporazumi koje smo ispregovarali i koji čekaju na ratifikaciju imaju klauzulu u kojoj stoji da čim oni stupe na snagu, postojeći bilateralni investicijski ugovori država članica neće se više primjenjivati, tako da mi malo po malo zamjenjujemo te bilateralne investicijske ugovore Zatim, e, predsjedniče, vi ste isto tako postavili pitanje vezano uz e, o, vezano uz energetsku povelju. To je povezano sa određenim e, predmetima u državama članicama. Ovaj ugovor o energetskoj povelji, kao što ste rekli, je donesen 1994. godine i mnogi su smatrali da je to u tom trenutku bilo vrlo napredno, a cilj je bio dati sveobuhvatnu zaštitu u području gdje je pravna sigurnost, posebno u istočnoj Europi, bila nešto što, bilo nešto što je trebalo uskladiti sa zahtjevima tržišta. Ovo je jedan klasični ugovor i sada vidimo da se to donekle mijenja, mijenja se fokus i to je dovelo do veliki, velikog broja predmeta koji nemaju nikakve veze sa izvornim ciljem. To su uglavnom e, primjenjena e, investicijska pravila. To ne znači da E, ovaj ugovor nije dao svoje. Neki primjeri su pokazali da ugovor može biti i koristan. Međutim, ono što ste vi pitali, kako mi se čini, jest pitanje reformi i kako će se promjene u okruženju odraziti na ugovor o energetskoj povelji. Htio bih vam pružiti jamstvo da mi to razmatramo. Mi nismo jedini koji smo uključeni u taj postupak, no jasno je da trebamo vidjeti što učiniti. Mi smo već više puta razgovarali i sa tajništvom te energetske povelje e, o mogućnostima. Postoje neki problemi koji proizlaze iz statusa quo. Oni rade na temelju nekih odluka koje smo mi reformirali revizija te energetske povelje jest jedna od mogućnosti. E, mogli bismo iskoristiti taj ugovor e, kako bismo usvojili jedan multilateralni pristup prema novoj politici. Međutim, moram jasno reći da je ovo jedan dugoročni cilj i morat ćemo dobiti pomoć drugih u tome. Jedan od glavnih aktera u ovom tajništvu su zemlje poput Japana koje nisu države članice. Mi smo paralelno s njima pregovarali o nekim aspektima i pitanje je dakle u kojoj mjeri mi možemo pridobiti te zemlje na svoju stranu. Mi e, radimo na tome, istražujemo tu situaciju i e, to je sigurno nešto što ćemo morati riješiti. Ne mogu vam još reći na koji način, mislim da će nam za to biti potrebno još terenskog rada. Isto tako se E, isto tako postoji mandat za reviziju čitavog postupka koji se tiče energetske povelje. E, dakle, mi ne krećemo od nule, mi namjeravamo iskoristiti tu reviziju kako bismo razgovarali i sa e, predsjedateljem iz Japana da vidimo što učiniti i tu su isto tako bitni i bilateralni investicijski pregovori s Japanom. I na kraju, e, predsjedniče, vi ste također e, zatražili još neka pojašnjenja vezano uz pitanje bilateralnih investicijskih ugovora unutar Europske unije. Mislim da su tu činjenice jasne. Vi ste vjerojatno svjesni toga da smo mi zauzeli jasan stav, a to je da ne smatramo da bi bilateralni investicijski ugovori trebali postati paralelno sa ugovorima u Europskoj uniji, tako da smo pokrenuli postupak eh, radi povrede prava EU protiv pet država članica ima oko dvjestotinjak takvih bilateralnih investicijskih ugovora, tako da smo mi odabrali nekolicinu da vidimo što možemo učiniti. E, države članice su zauzele različita stajališta, neću sada spominjati sve, no to vam govori o tome da će pregovori sigurno biti zahtjevni, no e, neke države članice ipak smatraju da ne bi bilo dobro da se e, nastavi primjenjivati ovakav sustav unutar Europske unije, tako da je to dobro. Glavna uprava FIZMA pokušava e, riješiti neke probleme, e, naime države članice u vijeću vode raspravu ne toliko u smjeru što je pravno moguće, a što nije. Čak bih rekao da mnoge države članice shvaćaju da tu dolazi do preklapanja sa važećim propisima Europske unije, što nije dopustivo. Dakle, pitanja su praktična. Kažu nam da je bilo određenih praktičnih primjera i pitanje kako kako postupiti u takvim slučajevima. E, ono o čemu se sada raspravlja jest jedan e, novi sustav koji bi trebao biti učinkovitiji i pomoći investitorima unutar Europske unije. Još nije došlo vrijeme za donošenje odluke, no sigurno je da će neke države članice pokušati predložiti neke druge instrumente. To je proces koji će se nastaviti i u ovom trenutku se na tome radi i vjerujem da će iz toga proizići i neke konkretnije stvari. I još jedno posljednje pitanje koje je također relevantno tiče se našeg reformskog procesa i što je sa bilateralnim investicijskim ugovorima između država članica i trećih zemalja i tu bih se vratio na ono što sam rekao na početku novi pregovori koji su došli do nas e, temelje se upravo na tome što smo zatražili od država članica da izmjene postojeće ugovore. Spomenuo sam Europsku monetarnu uniju. Tu je bilo jasnih povreda zbog e, nemogućnosti primjene nekih pravila. Naime, transferne klauzule su bile apsolutne riječ je bilo o transferu kapitala. A sada se razmišlja na sličan način. Mm, za neke od reformi je bitno reći, dakle pitanje, je što je sa odredbama koje se tiču državnih potpora. E, vidjeli ste i na temelju TTIP-a da mi smatramo da ovi sporazumi ne bi trebali biti iznad toga. I zatim postoje neka pitanja koja nisu toliko važna u pravnom smislu, ali su važna u političkom smislu. Dakle, što bismo trebali savjetovati, čak i ako nije problem u sukobu prava, nego ako je se radi o pitanju politike. Primjerice, ako se u vijeću postigne sporazum vezan uz TTIP, da se radi na e, sustavu investicijskih sudova, ne ad hoc arbitraži. Pitanje je trebamo li primorati države članice da primjene taj sustav ili ne. E, to nije tako jednostavno kako izgleda jer Evropska unija nije nadležna za neke od bilateralnih sporazuma e, jer države članice tu imaju neke neizravne ovlasti i zato se postavlja pitanje koliko daleko možemo i trebamo ići. Mi sada to razmatramo s obzirom da je sada ova nova politika dobila potporu, znam da se ne slažu svi s njome, ni u ovome domu, no imamo veću potporu za naš reformski sustav, tako da se i to pitanje pojavilo u kontekstu ovih e, procesa i mi ćemo svakako razmatrati to i e, vezano uz izdavanje budućih dopuštenja, ne mogu vam reći kolikih će to razmjera biti jer se ti razgovor još uvijek voze, vode unutar naše službe. E, dakle, ja ću rado čuti vaše komentare, pitanja i nastojat ću dati odgovore na pitanja. E, hvala, sada ćemo dati e, riječ predstavnicima klubova zastupnika. Kao prvo klub zastupnika socijalista i demokrata. Izvolite. Hvala i hvala vam na ovom uvodu. Dakle, mislim da je zanimljivo vidjeti koliko je komisija daleko otišla u ovoj raspravi o investicijskoj politici. To je uglavnom posljedica bojazni e, koji su izraženi u parlamentu, ali isto tako i u javnoj raspravi, a vezano uz investicijske ugovore. To pokazuje javnosti da iskazivanje bojazni može utjecati na reformu politika. To se posebno odnosi na moju zemlju gdje se razgovara o tome kako Evropska unija funkcionira. Angažiranje u političkom procesu može biti put prema reformi političkih procesa. To bih htjela reći na samom početku, no mislim da tu još ima mnogo posla, posebno što se tiče investicijske politike. Imam dva pitanja. Kao prvo, što se tiče ove uredbe eh, Grandfathering Regulation, odnosno uredbe o ugovorima o poticanju zaštiti ulaganja. Dakle, ukoliko ugovori Evropske unije zamjenjuju bilateralne investicijske ugovore s trećom zemljom u ovim slučajevima koje trenutno razmatrate, a to su investicijski ugovori koji čekaju na ratifikaciju, zanima me postoji li pregled broja eh, slučajeva kada smo zamijenili e, sustav e, dakle e, zapravo instrumenta rješavanja sporova između država sa instrumentom ISDS. Bilo bi zanimljivo čuti je, je li došlo do nekih izmjena ili do ažuriranja situacije kroz investicijske ugovore Europske unije. I zatim što se tiče sustava rješavanja sporova između država, vodi se dosta rasprava u području investicijske politike o rješavanju problema e, u sklopu ISDS-a. Neki odvjetnici su kazali da uloga Međunarodnog e, suda je nešto što treba ponovno evaluirati i zanima me li se tome unutar vaše glavne uprave ili svi idemo u smjeru osnivanja zasebnog međunarodnog suda. Možda bismo mogli bolje iskoristiti postojeće pravne instrumente, međunarodne pravne instrumente i razmišljate li vi o tome u jednom širem kontekstu europske investicijske politike i njezinog usmjerenja. Predstavnik e, kluba zastupnika ALDE. Ja vam također želim zahvaliti na izlaganju. Kao i kolegica e, imam slično pitanje. Vi znate da mi imamo određenih poteškoća vezano uz ovaj mehanizam i SDS, zato što nije došlo do izmjene u e, samim načelima. Trebamo li se vratiti na pitanje treba li nam mehanizam između država ili između investitora i država ili bismo trebali koristiti obične sudove, dakle možda bismo trebali koristiti postojeći pravosudni sustav u državama članicama kod rješavanja takvih sporova. Zašto nam trebaju posebni propisi kojima se investitorima daju posebna prava? Zatim, drugo pitanje što se tiče ovog e, ugovora o poticanju zaštiti ulaganja, vi ste spomenuli da nismo mi krivci, budući da je ta uredba donesena pred određeno vrijeme, ali želim vas podsjetiti kada smo imali posljednji takav sporazum u proteklom sazivu, razgovarali smo o tom pitanju. već tada se pojavila mogućnost revizije ove uredbe, što bi nam omogućilo da postavimo pitanje vezano uz mehanizam ISDS, što bi opet moglo dovesti do drugačijeg stajališta vezano uz ovu raspravu o ISDS-u. I zatim e, pitanje o Kini. Neki drugi partneri nam predlažu druge mehanizme koji su, koji su preuzeli od nas ili od nekih drugih zemalja OECD-a. Zanima me koji je stav e, komisije, kako, se, kako ćemo se postaviti prema tome. To je zanimljivo. Njemačka je u donijela 2005. godine sporazum o ISDS-u e, s Kinom. Evo sad riječ ime zeleni. Ska Keller, izvolite. Hvala i želim također zahvaliti na izlaganjima. Ako razgovarate s državama članicama, bilo bi zanimljivo da se razgovara i o nekim širim načelima i zanima me također kakva je njihova reakcija na vaša promišljanja o ISDS-u ili nekim alternativnim rješenjima i što dobivate, e, koji je njihova, njihov komentar. Neki su bili za to da imamo e, takozvanu sunset clause, E, to nismo uspjeli postići. Zanima me kako komisija gleda na to. E, možda mislite da je bilo pogrešno opredijeliti se za klauzulu o dokidanju nekog propisa, odnosno takozvanu sunset clause. I na kraju, s obzirom da se vodi rasprava o e, privremenoj primjeni sporazuma, zanima me stav komisije o tome je li ISDS isključivo u nadležnosti Europske unije ili pak smatrate da je to u području zajedničke nadležnosti Europske unije i država članica? Hvala vam. Ja sam htjela reći dvije stvari i naravno zahvaliti vam na detaljnom izlaganju. Prvo, evo ja sam se tek vratila iz Singapura. I vlada u Singapuru je izrazito zabrinuta zbog otvaranja postupka pregovora te o potrebi da se prilagodi novom sustavu sudova za ulagače. Mi, zastupnici koji smo bili na tom putovanju, smo vrlo jasno objasnili koje je stajalište Europskog parlamenta i da je potpuno nezamislivo da Europski parlament podrži e, ugovor koji neće uključiti novi sustav. No, dojam kojim sam ja stekla je da su oni vrlo loše informirani o tome kako izgleda taj sustav, kako cijeli sustav funkcionira i zašto je uopće važno prilagoditi se novom sustavu. I tu bih htjela čuti vaše mišljenje o tome. Drugo, mi iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata u Europskom parlamentu smatramo da moramo ići prema multilateralnosti. Smatramo da ne trebamo uspostavljati mehanizme, to jest da se mm, unutar svakog e, sporazuma uspostavaju novi mehanizmi za rješavanje sporova između ulagača i države. Komisija u svom prijedlogu ide u tom smjeru, čini mi se. I zanima me koju ćete strategiju pratiti kako bi svjetska trgovinska organizacija doista mogla boditi, zaštititi, obraniti i osmisliti model koji bi trebao biti ujednačen i pravedan za sve zemlje. Mm, bez obzira na to uh, gdje se događaju sama ulaganja. Hvala. Hvala lijepa. Nisam bio u Kanadi, uh, budući da mi nemamo mjesto u tom izaslanstvu. Međutim, zanima me, jeste li prilikom posjeta u Kanadi imali osjećaj da je Kanada republika bez ozbiljnog pravnog sustava i da je toliko potrebno da se evropske tvrtke zaštite od kanadskog pravosuđa koji nije samo po sebi dovoljno solidno i koje zahtjeva jedan posebni sustav zaštite. I zatim što se tiče Europske komisije sa sve većim brojem investicijskih e, sporazuma. E, neki sadrže mehanizam ISDS-a, neki ne. E, zanima me što je sa obećanjem povjerenice da se ide prema multilateralnom sustavu, jer ako imamo tako velik broj sporazuma, i ne promiče se spajanje tih sporazuma u okviru nekog multilateralnog sustava, onda nikada nećemo niti postići to da imamo multilateralni sustav. I na kraju, e, danas bismo smo trebali imati određeni odmak i moći ocijeniti jesu li ti sustavi i SDS-a nešto što je odlučujuće na sam, za sam e, opseg ulaganja. Sve studije koje su do sada određene govore u prilog tome da zaštita investicija povećava opseg investicija, međutim nijedna studija do sada još nije potvrdila da mehanizam ISDS-a koji služi za zaštitu investicija pozitivno utječe na volumen investicija. I kada vidimo razinu ulaganja u Europi posljednjih godina, vidimo da se ne stječe nimalo dojam da je to vezano uz ISDS. Imate li vi neku studiju koja je pokazala korelaciju ili pak izostanak korelacije između ISDS-a i opsega investicija? E, ja bih e, dodao tri pitanja. E, prvo je tijesno povezano s onim o čemu je govorio Đani. Naš je mandat ne samo voditi politiku zaštite investicija, nego voditi investicijsku politiku. Trebamo poticati izravne strane investicije koje su usmjerene prema Europi, a isto tako europske investicije u druge zemlje, jer to može osigurati održiv gospodarski rast. Gdje je tu poveznica? Postoje li dokazi da mehanizmi za zaštitu investicija mogu osnažiti investicije? Ili pak treba primijeniti i neke druge metode E, kako bi se potaknule i promicale investicije. Meni se to čini dosta e, defenzivnim pristupom ako vodimo računa o zaštiti investicija, međutim e, smatram da trebamo biti i ofenzivni i raditi na promicanju odgovarajućih investicija putem e, potrebnih mjera. Kao drugo, ovaj sustav e, sudova za investicijske sporove o kojem, sad govorimo je po mom mišljenju korak koji ide u pravom smjeru. E, može se naravno dogoditi da se taj sustav oblikuje na različite načine. Uzmemo primjerice Vjetnam, CETU i TTIP. E, tu postoje bitne sadržajne razlike u brojnim e, elementima. Neću ih sada nabrajati, ali ima ih jako puno. Ima li e, nekog smisla voditi računa o nekom međunarodnom sustavu, jer već kod ova tri ugovora imamo vrlo različite pristupe. I e, na koncu, što se tiče pitanja Singapura, ako e, smatramo da što se tiče sporazuma s Kanadom treba ugraditi bitne izmjene, onda je to slučaj i što se tiče Singapura. E, vodi li komisija već razgovore o tome sa Singapurom? Gospodin Šlemih. Hvala vam na svim ovim pitanjima. Ja ću nastojati odgovoriti na sva vaša pitanja. Počet ću sa pitanjem gospođe Curtin Darling. Možda je došlo do malog nesporazuma. Ovdje nije riječ o zamjeni sustava sudova, državnih sudova, dakle rješavanja sporova između država, ovim novim sustavom sustava. To je sustav koji funkcionira kroz pravila, prema pravilima VTO-a. Mm, pravila su definirana. Neki od bilateralnih e, investicijskih ugovora se koriste tim sustavom i iz moje perspektive situacija izgleda nešto drugačije. Ja smatram da moramo raditi prema stabilnijem sustavu koji pravosudnom sustavu i to je ono što čini VTO u svojem sustavu dakle rješavanja sporova između država i to je ono što mi pokušavamo učiniti. Na taj način želimo rješavati i sporove između države i ulagača. Želimo da postoji um, sustav koji je kvazi pravosudni, ako se mogu tako izraziti. Zatim, Postoje i e, druga tijela koja rješavaju sporove između e, ulagača i države, ne samo svjetska trgovinska organizacija. I zato moram reći da nismo od toga odustali, ni zbog e, nekakvih značajnih pravila, niti za rješavanje sporova. No činjenica je da imamo 1500 bilateralnih investicijskih ugovora te oko 1300 e, drugih i mene bi stvarno uštedilo jako puno posla ako bismo vrlo brzo djelovali. No moramo postići da se i drugi slože sa time. Zatim još je bilo jedno pitanje o tome kako ćemo strategiju imati i na to ću se vratiti za koji čas. Zatim, mm, postavljena su pitanja o tome, dakle, logika se nije promijenila. Pitanje koje se odnosi na Kinu, što ćemo s Kinom i onda, dakle, sa Singapurom. I ovdje moram biti vrlo jasan. Mi smatramo da ono što smo razvili u okviru TTIP-a, to su sustavi za sudove ulagača i to moramo predstaviti i ostalim partnerima u pregovorima. U tom smislu smatramo da pristup koji će imati državu i žalbeno tijelo te sve te ostale najglavnije elemente, dakle to predstaviti kinezima. Tekst koji ste vi možda čitali je možda zastario, zato što tu nismo razgovarali o starom sustavu s Kinom. To također odgovara na pitanje i neće se svi složiti sa nama. Prijedlog TTIP-a je naravno znatno drugačiji od mm, trgovinskog sporazuma s Kanadom. To je opet različito od trgovinskog sporazuma sa Singapurom i kao što ste vidjeli sa Kanadom, nismo ostvarili, to jest, mislim da smo ostvarili najveći dio našeg prijedloga s Kanadom. Mi smo se obratili kolegama u Singapuru, pozvali ih na razgovore, i sad se tu govorim o kolegama, o komentarima kolegice Rodriguez. Ono što ste čuli u Singapuru jest da u ovom trenutku postavljaju jako puno pitanja. I mi smatramo da je ovo pregovor koji je potpuno ispregovaran i jedini način zbog, kojeg nije ratificiran je prema njihovom mišljenju to što je komisija odlučila poduzeti e, postupak povrede prava. I stoga moramo sada razgovarati o tome što se može učiniti u ovakvoj situaciji. Što se tiče iz kanadskog iskustva, vam moram vam reći da smo vrlo oprezno komunicirali i vrlo jasno iznijeli naše politike. I vrlo je dobro da zastupnici ovog parlamenta direktno razgovaraju sa Um, predstavnicima u Singapuru kako bi im još jasnije uh, objasnili što politika u EU znači. znače. Poziv smo proširili i Singapurcima i to još uvijek vrijedi. I ja se nadam da ćemo to riješiti uskoro. Zatim imamo i jasan plan o strategiji multilateralizacije. Već jako dugo godina smo vrlo aktivni u svjetskoj trgovinskoj organizaciji, dakle još od mm, pregovora iz Dohe, zato što smo uvijek smatrali da sadašnja situacija ne funkcionira kako treba. Imamo globalna pravila za trgovinu, trgovina i ulaganje su dvije strane iste medalje danas, ali sadašnji sustav ulaganja, ako želite imati pravila u globaliziranom svijetu i o tim gospodarskim aktivnostima, onda se time treba baviti multilateralno. Nažalost, većina članova, članica VTO-a se nije slažila s tim našim prijedlogom, no ta priča još nije dovršena i vidjet ćemo kako će se razvijati rasprave u sljedećih nekoliko godina i u okviru VTO-a, ali i drugdje. No, ako želite pokrenuti pregovore u nekom drugom e, obliku, ako biste neke teme željeli rješavati multilateralno, ako želite početi razgovarati o multilateralnom sudu, i početi s određenim brojem zemalja, ne treba vam da cijeli svijet to potpiše. Pogotovo ako u postojećim ugovorima o slobodnoj trgovini postoje odredbe u kojima stoji da ćemo raditi prema uspostavi multilateralnih sudova, nakon nekog vremena to će isteći i imat ćemo e, sustav zapravo koji se sad temelji na bilateralnim e, sudovima to će kroz vrijeme isteći. To je recimo scenarij kojeg bismo mogli dalje razvijati. Već razgovaramo sa određenim brojem zemalja koje razmišljaju na isti način kao i mi. I smatramo da e, kada počinjemo jednu ovakvu raspravu ne treba nam pristanak svih 160 zemalja. Tako da, eto, način rješavanja sporova postoje, e, je, i dalje, to jest ostaje prioritet broj jedan e, komisije. A sada bih odgovorio na pitanje gospođe Keller o tome da li, nam, e, da li žalimo što nismo dobili odredbu o prestanku važenja nekog pravnog instrumenta. I ja mislim da, dobro ne mogu govoriti u ime sviju, ali mislim da kad je riječ o TTIP-u, o Kanadi, o Vijetnamu, tu moramo podržati napore kolega koji su na tome radili, mislim da se to neće mijenjati. Um, Kanada je malo problematičan slučaj i time ćemo se morati baviti zato što mi u ovom trenutku to pokušavamo pravno riješiti, ali ako e, sud ne donese nikakvu odluku, onda ćemo mi morati odlučiti o tome kako razgovarati sa zemljama članicama i koliko je nadležnosti ostavljeno zemljama članicama. Ne mogu sada ulaziti u to jer je vrlo komplicirano, ali doći će trenutak kada ćemo o tome morati razgovarati. I na kraju pitanja gospodina Langea, gospodine predsjedniče, to su bila vaša tri pitanja. koje se odnose i na ono što je rekla gospođa Žedo. Mi nismo nikada rekli da postoji direktna veza između pravila za zaštitu ulagača i naglog porasta ulaganja. Mm, postoji jako puno bibliografije, jako je puno istraživanja napravljeno na tu temu, neki kažu A, neki kažu B, neki mm, govore povodno o tome, neki ne. No, to je kao kada, kao kada putujete u jednu opasnu zemlju, za, zapravo da želite se cijepiti. To je zapravo nekakvo osiguranje, e, dakle da imate više povjerenja, e, da e, je za negdje to jeftinije. I dokle god nemamo e, dokaz da se da to šteti našim, da to šteti ulaganjima, zapravo dokle god znamo da to pomaže i potiče ulaganja, smatramo da je to nešto dobro. I tvrtke su zapravo te koje troše novac, ne mi iz komisije, već e, tvrtke koje troše novac i ulažu svoj novac. To naravno ne znači da ne postoje drugi načini koji su jednako važni investicijsko okruženje, na investicijsko okruženje utječu i stvari poput poreza, to je još jedan, mm, jedno globalno pitanje, zatim resursi, obrazovanje i tako dalje, veličina tržišta, moramo biti jasni, mnogi riskiraju na velikim tržištima ili ne riskiraju mnogo na manjim tržištima, tako da i o tome ovisi E, koliki se e, gospodarski profit može e, očekivati. Zatim još jedno pitanje se odnosi na dakle bitne razlike. Dakle, tu je cijelo pitanje o tome tko će to regulirati, tko će biti nadležan za dakle e, sastav e, suda ili arbitražnog mehanizma te žalbenih tijela. Naravno o tome moramo pregovarati, no mislim da je to ključna poruka u svim e, sporazumima o kojima razgovaramo. A što se tiče Singapura, tu sam odgovorio na pitanje. Ja sam siguran da će se uskoro vratiti u pregovore, a možda će i sačekati e, dovršetak sudskog postupka. Hvala vam. Hvala lijepa. Koliko vidim, nitko drugi se nije javio za riječ ili ipak e, ja bih nešto nadodao. Imam dva dodatna potpitanja. E, s jedne strane osvrnuo bih se na pitanje gospođe Keller, a radi se o privremenoj primjeni određenih odredbi. E, ne radi se tu e, samo o pitanju definicije i investicija, nego se radi i o pitanju kao što je to slučaj kod Južne Koreje i nekih drugih. E, može li se tu primijeniti izuzeće od privremene primjene? Možda o tome možete nešto reći. I kao drugo, postoje neke materijalne, odnosno bitne razlike između e, CETE, sporazuma s Vjetnamom i TTIP-a, recimo krovna odredba. E, čini mi se vrlo šarmantnim E, ideja da to ne postoji u CETI, ali e, ta odredba sadržana je u, prijedlogu sporazuma s Vijetnamom i TTIP-u. Bilo bi zanimljivo čuti odgovor na to pitanje, ali sada je na redu Helmut Scholz kao prvo. Imam još jedno dodatno pitanje. Što je s obvezama ulagača? Dakle, imamo, imamo prava za ulagače, ali morali bismo se koncentrirati i na njihove obveze. I to posebice ako govorite posebice kad je riječ o financijskim uslugama. Trebamo e, razgovarati i o tim e, temama, evo i dokumenti koji su procurili iz Paname. Neću sada to spominjati. Euh, Samo bih htio naglasiti ovo što je rečeno vezano je uz privremenu primjenu. E, što se tiče ugovora sa državom i poglavlja o ulaganjima, kaže se da kod privremene primjene ugovora strana ICS moći će se koristiti od strane poduzeća tijekom tri godina. Čak i ako je riječ o mješovitom tipu sporazuma, u slučaju da država odbaci taj sporazum. Dakle, to je jedan potpuno suludi sustav. Zamislite kako europski evropski građani gledaju na to. Temeljem takvog sporazuma, čak i u slučaju da država odbije sporazum, e, zamislimo situaciju u kojoj Nizozemska odbije sporazum o CETI. U osnovi vijeće i Europski parlament daju svoju suglasnost, dakle potencijalno se taj sporazum može privremeno staviti na snagu, državu Nizozemsku e, mogu e, tri godine tvrtke e, zapravo mogu podići tužbu protiv Nizozemske tijekom tri godine. To je potpuno suludno. Za naš odbor su neke stvari bitne. Dakle, tu smo dobili potvrdu nečega što smo već znali, a to je da ne postoji nikakva veza između mehanizma ISDS i samog, iznosa, ukupnog iznosa ulaganja. Mislim da je suludo da sada radimo na izmjenama našeg pravnog sustava za dobrobit poduzeća, a nismo dobili dokaz da će to povećati razinu ulaganja. Dakle, tu se suštinski mijenja pravni poredak naših država a ništa time ne dobivamo. Jedino što nam se kaže jest da sustav ISDS nije loš za ulaganja. Nevjerojatno. Mislim da bismo ipak trebali provesti jednu političku analizu prije nego što provedemo takvu transformaciju pravnog poredka da nemamo nikakav dokaz da će to značajno povećati investicije. Hvala vam još jednom. Što se tiče prvog pitanja privremene primjene, e, u konačnici treba nam e, e, malo detaljnija politička rasprava. Ne znam, to još nije definirano. Istodobno postoje i argumentacija pred sudom gdje se tvrdi da je to u nadležnosti Europske unije. Očito je da se države članice ne slažu odnosno ne slažu se što se tiče određenih aspekata značenja privremene primjene. E, podržavamo ideju da se o tome vodi rasprava. Prvi korak bio bi da e, komisija temeljem odluke vijeća definira vlastito stajalište, a interno mi o tome još nismo razgovarali i ne znamo što e, točno navesti u prijedlogu odluke za vijeće. To će biti predmet daljnjih rasprava. Međutim, postoji još jedno pitanje koje je postavljeno, odnosi se na krovnu odredbu. Naš je pristup tu malo drugačiji i tu ste u potpunosti u pravu. Mislim da je odgovor na to pitanje sljedeći. politika i načela komisije idu u prilog dobro pripremljenim odredbama koje neće biti krovne, neće biti paušalne. Možda ne bismo trebali imati takve sveobuhvatne odredbe, nego trebamo imati odredbe koje će dovesti do poticanja ulaganja temeljem vrlo konkretnih e, elemenata. E, tu je jako važna pravna jasnoća, sigurnost i odgovornost i upravo zato općenito u prijedlogu za TTIP imamo takav pristup. Što se tiče Kanađana i nekih drugih, e, E, tu postoje određene pravne razlike. Tu postoje razlike između Kanade i Vjetnama. Vjetnam ima puno ugovora sa krovnom odredbom, e, isto tako i Singapura, Kanada ne. I e, zato je kompromis koji smo s njima sklopili drugačiji od onog koji imamo u drugim sporazumima. Ali točno je, ne može se sve u potpunosti prenijeti doslovce i preslikati. E, postoje pravila o zaštiti u određenim sporazumima koja nose određenu dodanu vrijednost e, u današnje vrijeme, a to je nešto o čemu u prošlosti eventualno nismo mogli pregovarati. E, gospodin Šolc je postavio pitanje koje se odnosi na obveze ulaganja. O ovoj temi smo već razgovarali nekoliko puta. Kao prvo, moram ponoviti, da svaka suverena država može naravno nametnuti e, da vlastito pravo bude mjerodavno i definirati vlastitu investicijsku klimu. E, ne radi se o tome da nemaju obveza, ima jako puno obveza za investitore i u Europi, ali vidim koji je ovdje politički argument i tu postoji nešto što možemo učiniti putem investicijskih sporazuma. Primjerice možemo inzistirati na etičkom ponašanju i definirati pravila koja su detaljnija od e, onih koje predviđa zakonodavni okvir. I zato imamo dalekosežne prijedloge i što se tiče samostalnih sporazuma sa Mijanmarom i Kinom, gdje također inzistiramo na društvenoj odgovornosti poduzeća. Naravno, vi ste rekli, to nije isto kao i pravno obvezujuće pravilo i upravo zato to nije tako lako nametnuti i ugraditi u međunarodne sporazume jer je riječ o odredbama koje se primjenjuju na privatna trgovačka društva. Međutim, države članice su te koje to mogu e, nametnuti kao obvezu u sklopu svoje politike. E, relativno smo uspješni što se tiče pitanja etičkog ponašanja i održivog razvoja i to je sastavni element u našim pregovorima. Ne želimo stvoriti dojam da nam to nije važno. I to je danas daleko važnije i za naše vlastite investitore nego što je to bio slučaj prije 10-15 godina. I još nešto. Jako je teško E, točno definirati uzročno-posljedičnu vezu između zakonodavnog okvira i stvarnih investicija. E, ponekad e, je očito da ako neki investitor ostane u zemlji, to je zato što postoji odgovarajuća zaštita. Trenutačno se puno govori o međunarodnom kapitalu koji nema neke korijene i temelje i zato su važne odredbe o zaštiti investicija. Postoje određeni statistički podaci koji govore o tome da postoji razlika e, već prema tome postoje li instrumenti zaštite investicija ili ne. Postoje studije koje sadrže drugačije rezultate. Tu ima jako puno različitih e, aspekata i mogu se eventualno izvući određeni politički zaključci, ali u ovom trenutku mi svakako smatramo i dalje ćemo smatrati da e, pravila E, nose dodanu vrijednost, posebno što se tiče najnovijih primjera gdje smo koristili ovakve sporazume. U nedavnoj prošlosti smo vidjeli da su europski investitori bili vrlo zadovoljni zato što su mogli smanjiti svoje gubitke i dobiti naknadu štete u situaciji kada su na njoj imali pravo. E, mislim da sam dao odgovor na postavljena pitanja. Gospodin Datman. Ja se ispričavam, moj vlak je kasnio. E, ovo je tema e, koju ste obradili možda e, već u ranijim izlaganjima, ali čini mi se da bi vrijedilo to još jednom spomenuti. Nedavno sam pročitao jedan pamflet koji ima dužinu knjige i tu bih zahvalio svim kolegama na odboru. Ali unatoč tome što ima 52 tisuće riječi i bavi se e, trgovinom detaljno, zapravo nisam imao mogućnost detaljno se e, baviti pitanjem e, izravnih stranih ulaganja i učinka izravnih stranih ulaganja obuhvaćenih ugovorom iz Lisabona. A tu me posebno zanima pitanje nadležnosti i kako će to funkcionirati u praksi. E, nisam uspio ništa pronaći o tome, e, a pak s druge strane to je vrlo složeno. Možda biste to mogli malo osvijetliti i reći kako vi vidite izravna strana ulaganja i na koji će to način e, potpasti pod izravnu nadležnost temeljem ugovora iz Lisabona. E, mi smo tu zabrinuti, a kolege su puno puta čuli da o tome govorim, možda i previše, ali ostavimo to po strani. E, tu je bitan učinak koji proizvodi ova sklonost e, komisije i klubova i zastupnika e, da u trgovinske sporazume ugrade jako puno vanjskih elemenata i odredbi koje su političke prirode i zapravo e, nemaju puno veze s trgovinom. I moje pitanje vrlo kratko sljedeće. Je li to nešto što će se dogoditi? što se tiče izravnih stranih ulaganja. A ako da, želite li da se to dogodi? Je li to politički cilj komisije? E, jako mi je drago što sam se što sam tu i mogu e, odgovoriti na eventualna potpitanja ako pitanje nije bilo jasno. Ovo je dakle bilo zadnje pitanje. Da čujemo odgovor. E, kada govorimo o investicijama i trgovini, ništa od toga ne izbiva se u zrakopraznom prostoru. Međutim, filozofski gledano, vi možete sve povezati sa svim, ali mora postojati određena ravnoteža i Eh, moramo vidjeti na što vi mislite kada govorite o vanjskoj politici, ali ono što je ovdje relevantno je vidjeti jesu li neki elementi takvi da zaslužuju da se ugrade u sporazum ili ne. Eh, neki su bili predmet raznih rasprava već godinama, ali ne ulazi sve u sporazume. Postoje neke stvari koje su osim toga povezane sa samim pitanjem investicijskog režima kakav želite. E, želite li se baviti nekim drugim pitanjima ili ne? Postoje razni načini. Jedan primjer što se tiče Kine. E, ugradili smo određene odredbe koje se odnose na radnička prava, zaštitu okoliša, a države članice nemaju te elemente u svojim ugovorima. Mi smatramo da je to relevantno što se tiče e, investicija, a i što se tiče natjecanja na području investicija. Dobro, hvala lijepa. E, uvjeren sam da ćemo i nadalje biti u kontaktu gospodine Schlegel što se tiče investicijske politike i ne samo što se tiče ugovora, nego i općenito što se tiče vrijednosti investicijske politike i sustava e, sudova za investicijske sporove što se tiče energetske povelje i bilateralnih e, investicijskih ugovora. Nadam se da ćemo se ponovno naći prije 2020. i nešto ostvariti u ovom sazivu. Hvala lijepa. Prelazimo na 12. točku, moja najdraža točka dnevnog reda, razno. Nema ništa pod ovom točkom, dobro. 13. točka, sljedeći e, sastanci su 20. i 21. travnja. Hvala vam lijepa. Pripremni sastanak za trijalog o konfliktnim mineralima počinje za pet minuta u ovoj dvorani i riječ je o